Okay, colleagues. Štovane kolegice i kolege, mislim da svi se obaziramo na dakle sve ono što se događa tijekom ljeta i da se pozdravljamo, ali neki bi željeli isto tako i glasovati, imaju obaveze i u drugim odborima i stoga bi bilo bolje da počnemo sa našim poslom nakon ljetne stanke Činjenica da su svi došli na vrijeme, pokazuje da eto započinjemo sa novim, kao novi studenti u naš novi semestar i Mnogi želimo se priključiti ovom glasovanju. Nadam se da ste svi dobro proveli e, vaš godišnji odmor. E, dakle, ono što se događalo u Kraljevini je izuzetno suho ljeto, ali izuzetno suho i dosta toplo. Zapravo kod nas uobičajeno nije da je takvo vrijeme. Evo, započnemo sa našim dnevnim redom. Prvo, dobili ste jučer e-mail e, sa tri nove točke dnevnog reda koje treba e, dodati na prijedlog dnevnog reda i to je sutra. U prijepodnevnom dijelu prvo to je razmatranje amandmana odbora DV vezano s COP24 kao e, konferencija vezano s klimatske promjene i koje se treba održati u Poznjenu. Nisam siguran, no u svakom slučaju amandmane vezano uz klimatske promjene a rezolucija je povezana sa kopom 24 i klimatskim pregovorima. To bi bila točka 18. I još onda dvije točke vezano uz humanitarne situacije gdje su se neke stvari odvijali i neke stvari koje je zabrinu. Dakle, točka 19. situacija u pojasu gaze vezano uz aktivne događaje, a Točka 20. Znam da ste neki vas bili u Venezueli i isto tako želimo raspraviti humanitarnu situaciju koja se pogoršava iz dana u dan. Sve što vidimo i na BBC-u i sve što vidimo isto tako o teškim humanitarnim situacijama i u pojasu Gaze i u Venezueli, to bi bile teme za sutra jutro i onda ćemo vidjeti da li ćemo ići dalje. Da li možemo dakle usvojiti ovako izmijenjen dnevni red? Da li je to u redu? Hvala vam lijepa. E, što se tiče druge točke, obvesti sljedeći tjedan imamo godišnji sastanak između e, dakle zastupnika u parlamentu i izaslanstava Europske unije koje će se održati 4. rujna u popodnevnim satima. Ovogodišnji sastanak e, će se usredotočiti na ciljeve Europske unije vezano uz multilateralne odgovore na globalne izazove bilo da je riječ o gospodarskoj situaciji, klimatskim promjenama, migraciji i isto tako nekim drugim temama. E, veliki su pritisci u e, u Njorku, a isto tako i ciljevi održivog razvoja i konferencija koja je održana neposredno prije ljeta i Sjedinjene američke države koje nisu usvojili završnu deklaraciju Izrael i SAD. Vidimo da imamo mnoštvo multilateralnih organizacija koje su pod velikim pritiskom. To je rasprava za sljedeći tjedan s našim veleposlanicima. E, ja i Claude Morese, koji je predsjednik Libea, e, želimo isto tako organizirati e, jednu radni sastanak vezano uz upravljanje migracijskim tokovima e, koji će se održati u dvorani APS 3G3 između 15.45 i 17.15 sljedećeg utorka. To je sastanak e, koji se posebno održava za naše članove našeg odbora, a isto tako program ste trebali još dobiti jučer mailom no, nije to iz našeg e, tajništva trebalo ići, već e, vjerujem da će to biti upućeno vam iz e, tajništva, dakle sve vezano uz ova događanja. Interesantno će biti susreti se s našim veleposlenicima, svakako ste se susreli s njima na razini izaslanstava, ali dobro je da znamo da su ovdje u Brislu i da nam stoje na raspolaganju za sve sastanke. Što se tiče točke trećeg, e, točke dnevnog reda, odluke koordinatora 11. srpnja i sastanak e, te isto tako i odluke i preporuke koordinatora, vjerujemo da ćemo ih usvojiti. Četvrta točka dnevnog reda, e, dakle zapisnici sastanaka 16. i 17. svibnja i 25 5. lipnja sve primjedbe do kraja naše sastanka odbora možete uputiti tajništvu, inače ćemo smatrati da su zapisnici usvojeni kao takvi. E, peta točka, kolege iz komisije, dobrodošli trak na naš sastanak odbora. Nadamo se da ste imali dobro i ugodno ljeto. Da li ima bilo kakvih e, objava, najava? Ne. Dakle, ljetna je stanka, učinila svoje i vrijeme će onda ipak pokazati svoje. Prelazimo odmah na glasovanje. Nadam se da svi imate vaše e, kartice, da ćete ih utaknuti u aparate. Dva, dvije su tema, tri različite popise glasovanja, šesta točka, iskorištavanje potencijala globalizacije, trgovinski aspekte, izvjestitelj e, za mišljenje Kristijan Preda, koji nije među nama, nije imao eh, nikakvo obraćanje koje bi pripremio i stoga možemo Dakle, šesta točka, iskorištavanje potencijala globalizacije, nekoliko kompromisa koje su sastavljene i želimo započeti sa kompromisom 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo kompromis drugi otvoren glasovanje. Da li su svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Pređemo sada na amandman 9 za, protiv, suzdržani, odbije se vas treći za, protiv, suzdržani, sve se. Amandman 11. za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 14. za, protiv, suzdržanih, odbija se. Amandman 16. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis četvrti za, protiv, u usve se. Amandman 19. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, odbije se. Drugi dio time se ne razmatra jer smo zadnji put o tome glasovali. Prelazimo sada 24. amandman za, protiv, suzdržani, odbija 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Da li smo propustili nešto? Da li smo propustili glasovati o nečemu? Nakon desetog amandmana da moramo se vratiti ti na prvu stranicu vašeg popisa za glasovanje. Trebali smo glasovati e, o drugom dijelu e, desetog amandmana. Oprostite, ja sam pogriješila. Drugi dio desetog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržanih? Provjerit ćemo elektronskim putem. Otvorno glasovanje. everybody Da li su svi glasovali? Zatvorno glasovanje. U se. Dakle, prelazimo sada na daljnje amandmane. Kompromis broj 5. Na trećoj stranici, tko je za, protiv, suzdržani, U sveze. Imamo usmeni dan broj 1. Za, protiv, suzdržani, U se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasovanje. Mislim da je odbijen, ali provjeram. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 39 u dva dijela. Prvi dio, 39. komandan za, protiv, suđenih, Usve se. Drugi dio, za, protiv, provjerit ćemo. Drugi dio, 39. amandmana. Da li su svi glasovali? Zatvoren glasovanjem. Usvaj se. 40. amandman. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 47 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, sve se. moramo glasovati o drugom dijelu nakon bloka imamo dakle ovaj drugi dio. Moramo glasovati o njemu. Za, protiv, suzdržani. Provjera drugog dijela u kompromisu osmom. Da su svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Osvaja se. 51 za. 51 za. Protiv. Suzrani. Osvaja se. Provjera 51. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 52 u dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržanih usvaja Drugi dio za protiv suzdržanih odbija 56 amandman u dva dijela. Prvi dio 56. amandmana za, protiv, suzdržani. Mhm. Prvo kompromis 9. Ko je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Sada prelazimo na 56. amandman u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržanih, sve se. Drugi dio 56. amandmana za, protiv, suzdržani. Provjeravamo drugi dio 56. amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. 57 za, protiv, suzdržanih, odbija 58 za, protiv, suđenih, odbija se. 59 za, protiv, suđenih, odbija se. 60 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 61 za, protiv, suzdržanih. Provjeravamo 61. amandman. Otvoren glasovanje. Mislim da je sve usvojeno, jer ima dosta suzdržanih. Zatvoren glasovanje. Da, usvaja se. 62 za, protiv, suzdržani. Možemo li provjeriti 62. amandman, otvoren Za Zatvoren glasovanje. Usvoje se. Kompromisno 10 za, protiv, suzdržani. Usvoje se. To je to. Glasujemo dakle o mišljenju a kako je izmijenjeno? Otvoreno glasovanje. Zatvorom. Osvaja se velikom većinom. Čestitamo gospodinu Predi i vjerujem da ćete mu uputiti ove čestitke. Hvala lijepo. Sada prelazimo na proračun proračun u dva dijela. E, prvi popis za glasovanje je su detaljni amandmani vezano uz e, sam proračun i onda o rezoluciji. Dakle, počinjemo sa samim amandmanima i dajem riječ analicu koji je bio izvjestitelj. Arne, izvoli. Hvala lijepa. Hvala da štovane kolegice i kolege, nadam se da ste imali lijepo ljeto. Mi smo imali izaslanstvo prema Ujedinim eh, nacijama i zaista je bilo jako dobro i mnogi su zapravo unijeli sve ono što je Europski parlament iznio e, vezano uz klimatsku diplomaciju i e, milenske e, ciljeve, razvojne ciljeve. Ja bih je želio na ovom mjestu zahvaliti na svim ovim amandmanima koji su upućeni kroz proračun koji su da kroz ovo ljeto jako E, dobro prošli i želim isto tako zahvaliti na ovoj potpori koju smo dobili za e, proračun koji se tiče Turske i humanitarne pomoći i razlog zašto moramo poslati kao odbor DEVE e, jasan signal prema humanitarnim pitanjima. Želim svima zahvaliti i nadam se već sada dobrom ishodu glasovanja. Hvala lijepa. Onda prelazimo odmah na glasovanje. Počet ćemo sa amandmanima Pokušat ćemo. Prvi je 5562, tko je za, protiv, suzdržani, 5552, za, protiv, suzdržanih, 5553, za, protiv, suzdržani, usvaja 5556, za, protiv, suzdržani, 5557, za, protiv, suzdržani, 5566, 6-6, dakle 5 da za, protiv, suzdržani, u 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo, dakle, amandman 5561, amandman koji je uputio izvjestitelj kolega Gorka Salom, otvaram glasovanje. Pa, eh, da su svi glasovali za tajno glasovanje? Usvaja se. 5563 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 5559 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 5565 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 5576 za, protiv, suzdržani. Odbije se. 5560 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5568 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5558 5558 za, protiv, suzdržani, osvese. 5577 za Za? Protiv? sudržanih. Provjera. Mm, možda je malo konfuzno. Evo, otvaram glasovanje vezano uz 5577. Zatvaram glasovanje. Odbije se. 5564 za, protiv, sudržanih. Usvoje se. 5575 za, protiv, suzdržanih. Usvoje se. Usmeni Amadman. Gospodina Pejona. Prigovarate. Imate prigovor na ovaj usmeni amandman, stoga ne možemo glasovati o tome. 5550 za protiv suzranih provjera 5550. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvoje se. 5573 za. Protiv suzdržanih. Usvoje se. 5574 za. Protiv suzdržanih. Usvoje se. 5572 za. Protiv suzdržanih. Usvoje se. 5570 za. Protiv suzdržanih. Usvoje se. 5569 za. Protiv suzdržanih. Usvoje se. 5551 za, protiv, suđenih. Provjera 5551, otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Sve se. 5567 za, protiv, suđenih. Osve se. Dakle, to je krajom odmana, a sada prelazimo na glasovanje o rezoluciji gdje imamo čitav niz amandmana i vezano uz rezolucije amandman 1 za protiv amandman 2 za protiv suzdržanih usvaja se amandman 3 za protiv suzdržanih provjera amandmana 3 otvoreno glasovanje Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 4 za, protiv, suzdržanih usvaja se Pet za protiv e, suzdržanih usvaja se amandman šest za protiv e, suzdržanih usvaja se amandman sedam za protiv odbije se 8 za protiv suzdržanih provjerit ćemo amandman 8 mislim da je usvojena, ali otvaram glasovanje po tom amandmanu zatvaram glasovanje usvaja se Amandman 9 za protiv suzdržanih. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 10 za protiv suzdržanih. Odbija se. Amandman 11 za protiv suzdržanih provjerit ćemo amandman 11. Otvaram glasovanje. Po amandmanu 11 zatvaram glasovanje. Usvaja se amandman 12 za protiv e, suzdržanih. Usvaja se amandman 13 za protiv suzdržanih. Provjeravamo amandman 13. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 14 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se. Amandman 15 za, protiv, suzdržanih. Provjeravamo 15. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Usvaja se. 16 za, protiv, suzdržanih odbija se 17 za protiv suzdržanih malo sam zbunjena možemo li provjeriti 17 otvaram glasovanje ljudi mašu rukama pa me to zbunjuje sada zatvaram glasovanje zatvaram glasovanje odbija se 10-10 rezultat glasovanja, 18 za, 18 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 19 za, protiv suzdržanih usvaja se 20 za protiv suzdržanih usvaja se 21 za protiv suzdržanih usvaja se 22 za protiv suzdržanih usvaja se 23 za protiv suzdržanih provjeravamo 23 otvaram glasovanje jesu li svi glasovali zatvaram glasovanje usvaja se 24 za, protiv, suzdržanih, usvaja se 25 za, protiv, suzdržanih. Mislim da se odbija, ali ćemo provjeriti 25. Molim da provjerimo, otvaram glasovanje, zatvaram glasovanje, odbija se. 26 za, protiv, suzdržanih, usvoja se 27 za, protiv, suzdržanih, usvoja se 28 za, protiv, suzdržanih, provjeravamo 28, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. I amandman je usvojen 29 za, protiv, suzdržanih provjerit ćemo 29. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje po amandmanu 29. Da, sad je otvoreno glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Jer je sada to u redu. Da, usvaja se. 30 za. Jeste li nešto želi reći? Tereza, nisam sigurna, ali mislim da sam pogriješila u amandmanu 16 ili 17 mm, jer sam pogledala, e, krivo sam gledala. Kako možemo to e, popraviti kad budemo na plenarnoj sjednici? Možemo li to promijeniti? Ne, ne možemo. Jednostavno zatvorili smo od glasovanja. Nema mehanizma kojim bi u odboru promijenili e, rezultat glasovanja pošto smo ga objavili. Možete to napraviti u fusnoti, možete smanjiti broj glasova na plenarni, ali to je mišljenje za e, e, odbor za proračun. Prostite, žao mi je. Ne možemo, ne možemo promijeniti broj glasova. Evo nas na amandmanu 30 za protiv suzdržanih. Provjerit ćemo 30. E, otvaramo glasovanje. To je amandman gospodina Rubiga. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno je. Usvojen je amandman. Da, jedno dobijemo, drugo izgubimo. Amandman 31. Za, protiv. Suzdržanih provjerimo 31. Otvaram glasovanje. Ne, ne, jasno je. Dakle, zatvaram glasovanje i vrlo jasno je amandman usvojen. Amandman 32 za protiv suzdržanih usvaja se. Amandman 33 za protiv suzdržanih. 34 za protiv suzdržanih usvaja se. 35 za protiv suzdržanih usvaja se. 36 za protiv, suzdržanih. Provjet ćemo 36. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se 37 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se 38 za, protiv, suzdržanih. Usvaja se 39 za, protiv suzdržanih usvaja se 40 za protiv suzdržanih usvaja se 41 za protiv suzdržanih provjerit ćemo 41 mislim da je amandman odbijen ali evo otvaram glasovanje da provjerimo zatvaram glasovanje da odbija se 42 za protiv suzdržanih usvaja se 43 za protiv, suzdržanih. Provjerit ćemo 43. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvoja se. 44 za, protiv, suzdržanih. Usvoja se. 45 za, protiv, suzdržanih. Usvoja se. 46 za, protiv, suzdržanih. Usvoja se. 47 za, protiv suzdržanih. Usvaja se 48 za protiv suzdržanih. Provjerit ćemo 48. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Su... Usvaja se 49 za, protiv suzdržanih usvaja se 50 za, protiv suzdržanih usvaja se 51 za, protiv suzdržanih odbija se. Sada ćemo mm, glasovati po imence po cijelom nacrtu mišljenja. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Tko ž je želio glasovati. Sada je za, e, glasanje zatvoreno. u svojenoj velikom većinom. Hvala Ani, hvala svima. To zaključuje naš proces glasovanja jutros. Hvala vam najljepše kolege. Okay, colleagues. E, dobro kolege, e, oni koji odlaze, neka odu tako da možemo prijeći na točku 8. A to su nepoštene trgovinske prakse u odnosima među poduzećima koji se bave trgovinom hranom. Ako želite otići, Izvan ove dvorane ima jako puno prostora gdje možete časkati, razgovarati. Molim vas, ostali sjednite da se možemo pozabaviti točkom 8. To je mm, mišljenje za odbor Agri, a mm, ja sam izvjestiteljica za to e, mišljenje. O čemu se radi? 12. travnja 2018. Prvo ću vam dati uvod, a onda ćemo e, na ostalo. 12. travnja komisija je e, predložila direktivu o nepoštenim trgovinskih praksama u odnosima među poduzećima koji se bave e, trgovinom hranom, a Trebalo je pritom zabraniti najnepoštenije prakse u toj trgovini. Znate o čemu se radi? Radi se E, o žalbi poljoprivrednika u cijeloj Evropskoj uniji kao izvan Evropske unije i to već dugo godina traje da velika veliki supermarketi, veliki kupci ih pritišću da smanje cijene, po, koji puta im naplaćuju oglašavanje njihovih proizvode u supermarketima i izlaganje njihovih proizvoda u supermarketima, što je sve nepoštena praksa. Neke države su već donijele nacionalno zakonodavstvo da bi zaštitile poljoprivrednike u tom lancu proizvodnje hrane, ali tu nema koordinirane e, akcije, prema tome treba donijeti nova, novu direktivu, a to mi kao zastupnici u parlamentu već tražimo i toko godina. 1. E, listopada je odbor o tome izvještio. Zbog čega DEVE mora dati svoje e, mišljenje? Zato što poljoprivrednici u zemljama u razvoju također e, opskrbljuju europsko tržište svojim proizvodima i prijedlog komisije pokriva i te dobavljače u neevropskim zemljama. Dakle, to je jedan problem koji je predstavljen našem odboru. Ja sam predstavila mnoge amandmane i sada prelazim na svoje mišljenje kao izvjestitelja. Mislim da je ovo dobar prijedlog komisije i komisija predlaže da se uključe i poljoprivrednici koji nisu članovi Europske unije, što je jako dobro i neki moji amandmani ojačavaju tu poruku da treba i njih uključiti kao i poljoprivrednike unutar Europske unije. I što se mene tiče, e, mišljenje odbora AGRI podržava tu ideju jer ako imate različite standarde izvan Europske unije, onda je, e, se pred supermarkete postavlja izazov da se obrate njima za e, opskrbu i to je onda opet nepošteno do sada kao što ja mogu vidjeti izvješće e, odbora Agri podržava prijedlog komisije. On, moji drugi amandmani žele da se harmoniziraju prakse unutar cijele Evropske unije i da se podrži dobar mehanizam provođenja tih praksi u djelo. Jer u ovom trenutku postoji neravnoteža moći jer poljoprivrednici vrlo često imaju samo jednoga kupca svojih proizvoda, a taj kupac ih pritiše i ne mogu se nikome žaliti na to. Znači, moji manmani žele pojasniti da i druge organizacije koje predstavljaju poljoprivrednike također mogu podnijeti žalbu na nepoštenu praksu koja se događa u opskrbi hranom. Dakle, tako te kolektivne organizacije da mogu djelovati u ime poljoprivrednika i to su moji glavni amandmani na prijedlog komisije. Imam samo osam amandmana kao izvjestiteljica i oni svi idu u istom smjeru. Eto, to bi bilo sve u skladu sa prijedlogom komisije i nacrtom mišljenja odbora Agri. Time završavam. Ima li netko tko se želi javiti? Izvjestitelj u sjeni? Da. Dobro, evo. Tko se želi javiti po ovom pitanju? Marija Hojbuk se javlja jer ona zaista e, može o tome govoriti kao predstavnica poljoprivrednika Marija. Hvala lijepo Linda, mene zapravo ova tema dosta pozabavlja, jer ja sam izvjestitelj u Sjeni i u odboru za poljoprivredu upravo vezano uz ovu temu, kao i ti Linda, pozdravljam činjenicu da komisija ne traži samo ravnopravne uvjete unutar Europske unije, već isto tako se obraća i proizvođačima i razmišlja o proizvođačima izvan Europske unije, koji međutim proizvode za tržište Europske unije. Znači, ne smije se dogoditi ova nepoštena trgovačka <clears throat> praksa između samih proizvođača. E, mogu poduprijeti i ove poštene cijene koje se trebaju plaćati poljoprivrednici trebaju te poštene cijene i meni je stalo do toga da zaista i proizvođači u zemljama u razvoju dobiju mogućnost ne samo na teoretskoj razini, već i u samoj provedbi da imaju tu mogućnost da svoja prava e, provedu. A mi kao odbor za razvoj pozvani smo da potaknemo ideje gdje to poljoprivrednici mogu se kroz neke organizirane strukture obratiti, da upravo kroz udruge i upravo ti gospodarski subjekti imaju pravo i proizvođačke organizacije pravo utužiti. Također postavlja se pitanje kome se obratiti. Nema smisla da e, poljoprivrednici iz Burkine Faso moraju e, tužiti u Europi. Da li to mogu biti naša e, veleposlanstva Europske unije a moramo isto tako raspraviti o tome gdje će oni uputiti svoje primjedbe. Što se tiče isto tako odbora za poljoprivredu, poboljšanja za proizvođačke organizacije i gospodarske subjekte. E, učinio je neke iskorake, međutim za proizvođače izvan Europe još uvijek nije učinjeno mnogo toga. Naš je zadatak stoga da pogledamo i razmotrimo kako ćemo e, poljoprivrednike u zemljama u razvoju poduprijeti. Dakle, govorimo o suzbijanju siromaštva, moramo isto tako potoknuti gospodarske razvoje, a ovo je upravo jedan od segmenata kako možemo djelovati na licu mjesta i izvan Europske unije. Gospodin uh, Hvala vam lijepa, predsjedateljice. I mi e, podržavamo ove amandmane, smatrajući to iznimno važnom temom. I evropski mediji, kao što smo vidjeli, gospođa Merkel isto tako razgovaraju upravo o e, trgovini, poljoprivrednom sektoru e, i to suradnji sa različitim državama, recimo Senegal i tako dalje. No, možda bi bilo moguće e, umjesto u petak rok staviti na sljedeći tjedan, jer se radi doduše o malom paketu, ali ako je moguće voljeli bismo to pomaknuti za nekoliko dana. Moramo glasovati na vrijeme da bi to dospjelo na Agri, a to je 1. listopada. Pa bismo željeli da imati te amandmane e, spremne, tek je srijeda. I e, kad je glasovanje u petak? U, u 6, sati, ne u 12. Ne možemo to, nažalost, mijenjati, mora se još prevesti. Dobro, prihvaćamo, potrudit ćemo se. Hvala lijepa, gospodin Schaffhauser. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Budući da imamo jedinstveno tržište, imamo jedinstvenu valutu samo dijelom, to je dio procesa globalizacije, a centri koji kupuju zapravo e, postaju sve važniji i imamo globalne i evropske e, natječaje i potrebno je postupati po e, istim pravilima. Mislim da je e, ovo važna tema. Ja sam bio zadužen za distribucijsku mrežu u Poljskoj i također na istom radio u Rusiji, pa mislim da je ovo tema kojom se treba pozabaviti te zapitati se je li jedinstveno tržište, globalizacija, e, tržišna utakmica, najniže cijene, je li to uvijek e, u e, najboljem interesu svim, svih skupina, prvenstveno poljoprivrednika koji su protiv globalizacije i koji put je to jedini način. Međutim, da prežive, e, odnosno prerada i prodaja e, proizvoda lokalno je jedan od načina da se preživi. Pa mislim da treba e, uvijek motriti na situaciju s umjetnim dizanjem cijena. Nešto što smo imali recimo u mliječnoj industriji pred nekoliko godina i e, postojao je međutim sporazum koji je postignut da bi se e, moglo preživjeti oko 30 milijuna eura trebale uplatiti Europskoj uniji. Pa se dakle moramo upitati na koji način E, najbolje možemo podržati lokalnu proizvodnju, e, lokalno tržište e, i osigurati da farmeri i lokalni proizvođači prežive. I ja se protivim slobodnoj trgovini i mislim da duše trebamo privilegirane e, odnose e, s afričkim e, partnerima, recimo želimo li kupovati fair trade kavu, banane ili nešto slično. I mislim da moramo priznati da globalizacija i jedinstveno tržište snižavaju cijene i uništavaju lokalne tržište i lokalno gospodarstvo. Kako onda na isti, u isto vrijeme davati prioritet lokalnom, lokalnom gospodarstvu? Istina je, puno govorimo o Africi, o radnim mjestima i mladim ljudima u Africi, te ako želite ljude zadržati na zemlji E, i želite da oni e, proizvode, da budu produktivni na svojim farmama e, i proizvode konkurentnu robu, to onda nije najbolji način. Naravno, ako pogledamo cijene banana u godini dana, a još se upitamo koliko farmer odlazi od profita, to je druga stvar. E, dakle, imamo i u karibskom području fair trade farme i nekad bi se banane pobrale, e, poslale e, u Europu i tamo pakirale. I sada, međutim, je situacija drugčija i znam da se svime time moramo pozabaviti, a farmeri imaju puno problema kao što je jako dobro svjestan odbor Agri. Imamo ovdje predstavnike Evropske e, unije. Krudi Mergele, moram pogledati na popis, da, opća uprava Agri. Nismo sigurni kako se izgovara ime, možete nas ispraviti. I Evo, gospodin Merkele iz eh, Digi Agri. Po prvi put eh, sam ovdje u ovom odboru i ja sam eh, zamjenik glavnog direktora Digi Agrija i odgovoren za ovaj prijedlog. Zahvaljujem odboru i vama kao izvjestiteljici na podršci izraženoj u nacrtu mišljenja i Izrada ovog prijedloga bila je iznimno teška. Trajala je jako dugo i iznimno smo zadovoljni što smo u konačnici uspjeli izraditi ovaj prijedlog i doista smo privrženi njegovim načelima te se nadamo da će ovaj prijedlog biti predmet e, političkog e, sporazuma do kraja godine i otići e, u glasilo prije kraja saziva ovog parlamenta, što bi bio ogroman uspjeh. Vjerujemo također da bismo trebali, ako je ikako moguće, ne pretrpati brodu kojem plovimo u smislu da zaključenje ovih pregovora do kraja godine je vrlo težak zadatak i ima još prijepornih e, točaka e, te vjerujem da e, ćemo se priteći tripartitnom postupku. Pa vjerujem da je većina ovoga doista praktične naravi i da informira moguće dobavljače u trećim državama e, o tome kako se može osigurati ujednačeno i skladnu primjenu e, pravila e, i želimo također da sve ostane e, što je moguće jednostavnije, a bez dodatnih administrativnih opterećenja e, i e, to da bi se konkretna pravila u direktivi zadala da bi se organiziralo pružanje informacija na jedan neformalniji način i da vidimo na koji način organizirati mrežu između relevantnih agencija država članica i komisije i to e, na formalan način kao što se radi e, u mreži za e, zaštitu tržišne utakmice. Pa, druga stvar koja se tu spominje u nacrtu mišljenja odnosi se na pitanje tko bi trebao biti u situaciji da e, je pritužbe, dakle imali drugih zainteresiranih strana ili organizacija da bismo se e, uopće e, zabavili značenjem svega toga i osigurali jednake tržišne uvjete za sve E, pa e, tu leži rizik e, na koji bi trebalo dati odgovor, odnosno mislim da bi trebalo definirati samo značenje riječi zainteresirana strana. I nosi to sa sobom šire implikacije o ulozi farmera u Europi i u zemljama u razvoju, te ono što predlažemo je dio zajedničke poljoprivredne politike i sadržano je u članku 43 ugovora e, o Evropskoj uniji. Treba znači znati da je ovo samo jedna od komponenti šire strategije i trebalo bi učvrstiti poziciju e, poljoprivrednika e, i njihov pregovarački e, položaj da bi e, bolje međusobno surađivali ili u zadrugama ili u organizacijama proizvođača da ojačaju svoj položaj. To uključuje i iznimke i od pravila o tržišnom natjecanju e, i e, koja su tek stupila na snagu, e, te će e, postati i primjenjiva u državama članicama, kao što je na primjer prijedlog o zabrani nepravednih trgovačkih praksi i promjena te dodatni na procjena učinka i vjerujem da ćemo još e, zapravo imati bolje uvide do kraja godine, a e, strategija sadrži različite e, dijelove kojima smo se pozabavili. Što se tiče trijaloga, odnosno zakonodavnog procesa između parlamenta i vijeća, a to bi trebalo dovršiti do kraja godine i što je moguće prije usvojiti E, zahvalni smo na podršci koju nam možete pružiti u tom kontekstu, budući da bi doista bilo šteta izgubiti tu priliku e, koja nam je pružena, nitko ne zna zapravo što bi se moglo dogoditi s prijedlogom da se ovo sve mora ponovno odrađivati nakon parlamentarnih e, izbora. I evo upravo zato smo vam doista zahvalni doista važno e, postići sporazum unutar parlamenta. Dugo sam eurozastupnica i e, mislim da evo krenuli smo odnosno e, smatrali da e, ovo treba rješavati e, doista dosta unaprijed i upravo zato da bi ušlo u nacionalno zakonodavstvo a dosta toga je ukazivalo i na značaj postizanja E, ovog sporazuma. E, države članice trebaju to koordinirati sa svojim agencijama i e, raspraviti pitanja primjene u praksi. U odboru Agri to se e, proširuje i na druge e, proizvode, recimo kao što je cvijeće, e, pa i fair trade cvijeće. Je li komisija namjerno odabrala isključivo poljoprivredne proizvode, prehrambene proizvode ili se to može odnositi i na druge poljoprivredne proizvode koji nisu prehrambeni? Sve rasprave održane u proteklih desetak godina e, koncentriraju se na e, opskrbu e, hranom i također primjećujem da kod rasprave o drugim poljoprivrednim proizvodima u smislu 38. članka ugovora E, to se odnosi ne samo na cvijeće, nego i na pojedine tkanine. Recimo, pamuk bi mogla, e, mogla biti jedna kultura koju bi trebalo spomenuti i to će ovisiti o tome kakva će biti naša E, analiza i e, je li usporediva e, s onim što nam je potrebno, odnosno možemo li i je li nam omogućeno s pravne strane uključiti druge proizvode. Hvala vam lijepa. Mislim da je to važno i za one koji će krenuti u kampanju, da bi to mogli tumačiti i prenositi dalje i u javnim raspravama. Dakle, 6 e, sati, 18 sati 30 i 1. će biti 31. E, kolova za je glasovanje. Idemo dalje na e, deveti, na devetu točku. Deveta točka je situacija u pogledu um, provedbe uh, fonda, odnosno e, fonda za izvanredne situacije u Africi. Ti fondovi za Afriku, a o tome e, razgovaramo od 2015. od njihove uspostave, e, Ignacio Korau je izradio pravila za to i Razgovaramo o tome i sa radnom skupinom za migracije Eli i mi smo dobili i poziciju u strateškom odboru Ignacio e, Korao ide na te sastanke, 17. E, rujna bit će sljedeći. Imamo i dvije misije. E, prva je bila u Senegalu, a u veljači, druga u svibnju u Ugandi. I tu e, možemo doista vidjeti kako djeluje e, fond i Ignacio će nam vjerojatno reći više o tome. Ove godine, a što se tiče financiranja samog fonda podsjećam da je najvažniji eh, doprinos od EDF-a eh, e 500 milijuna eura i pratimo namjenu tih sredstava i njihovo trošenje. Ukupno gledano, vrijednost je 2,8 milijardi da 3,9 milijardi e, je ukupno za humanitarnu pomoć Evropska unija sudjeluje sa 3,5 milijarde. Zamisao je bila da države članice e, također daju e, u iznosu koji će biti e, jednak zajedničkom davanju Europske unije, ali države članice su za sad dale doprinos od samo 27 milijuna eura, što se čini dosta malo, ne znam koliko je to posto, ali očito vrlo mali postotak. dat ću uh, Ignacio Korao riječ koji uh, će nam točnije reći što se u strateško u uh, odboru za strateško upravljanje događalo. A komisija također će dobiti riječ djever se Marko Krajbik. Kribik, nisam sigurna kako se e, to izgovara e, i komisija bi nam mogla dati pregled situacije i reći nešto e, o tome kako sada stojimo sa ovim fondom te će biti zanimljivo čuti Znate li vi odakle ovaj e, novac za EDF dolazi? E, je li to novac koji je već isprogramiran na samom početku ili ne? No, gospodin Verce možda od Iđi može biti prvi govornik. Hvala lijepa, ja bih e, sada brzinski vam dao jedan uvid i isto tako Dakle, ovaj krizni uzajemni fond e, koji obuhvaća 3,9 milijarde eura koji su doznačeni u sam fond. E, dakle, to je ukupno i ujedno i ukupan iznos e, samih proračunskih sredstava fonda. 3,5 milijardi dolaze iz proračuna EDF-a. 439 milijuna su doprinosi država članica što znači 71% iz e edf 17% iz proračunskih sredstava komisije, 11% dolazi iz država članica. Granični prak 10% smo prekoračili. Sada možemo raspraviti o tome da li je čaša polupuna ili poluprazna. Naravno, očekivalo se da će država članice uplatiti veće iznose u uzemni fond. Za 400 milijuna eura bili mogućnosti financirati 165 programa, a što je ukupno vrijednost od 3,16 milijardi eura koja su odobrene. Oko 800 milijuna eura može se još koristiti Sklopili smo 300 novih ugovora, a u vrijednosti 1,6 milijarde eura. Veliki su izazovi, potpuno je jasno da ćemo pokušati što prije djelovati, međutim postoje i pravila kakvoće kad je reč o ugovorima, različiti programi i ugovori moraju se provoditi sa odgovornim osobama na licu mjesta. U tri dijela su podijeljena sredstva ovih 3,15 e, e, milijardi eura. Imamo s jedne strane polovicu koja otpada na jezero i zonu Sahel, rok Afrike e, sa 1,1 milijarde i 466 milijuna na sjeveru Afrike. To su sredstva koja su doznačena upravo u Sjevernoj Afrike a u koje je uključen i Niger. Jezero Čad i područje koje je jezero Čad, e, sva ova sredstva koja su korištena zapravo e, su zapravo ponovno u povratak izbjeglice iz Libije e, ponovna integracija košta daleko više od povraka koje se financira iz ovog segmenta za Sjevernu Afriku. Ako govorimo o situaciji Riječ je o Afrikancima koji dolaze s juga Afrike i s Afričkog e, kontinenta, potom veći dio iz e, zapadne Afrike i e, ponovno dakle povrat tih izbjeglica u zonu Zahel i uz područje oko jezera Čad. Već smo isticali koliko je važno da se sve ovo skupa prati, da se nadzire. Treba nam jedan dobar monitoring je isto tako i procjena situacije. Upravni odbor je e, usvojio set od 41 indikator, te isto tako instrument izvješća pod nazivom Aquo RSR, te također isto tako jedan okvir za monitoring i procjenu i e, nadzor pod nazivom MLS. Sve ovo e, skupa, dakle, raspodijeljeno na ova tri segmenta koje sam već predstavio, što se tiče područja Sahela i roga Afrika, tu smo imali isto tako doprinose. Pokušavamo u svakom slučaju imati izvješća koje su usredotočene na ciljeve koje su postavljeni. Često se može čuti koliko je sredstava e, dakle doznačeno i koliko je ugovoreno. Međutim, jasno je da je važno koji su rezultati koji su ostvareni kroz krizni uzemni fond. Prvo izvješće koje se ticalo roga Afrike Riječ je bilo od 2,4 e, milijuna osoba koje su e, dobili osnovnu zdravstvenu skrb i osnovnu skrb za svoje osnovne životne potrebe. 20.000 osoba, 60% toga žena, e, bilo je u programu izobrazbe i s tim su stekli određena zvanja. 640.000 e, migranata dobilo je potporu u području roga Afrike i 2000 osoba e, dobilo je sredstva odnosno za e, obrazovne programe koje su financirani iz e, ovog upravljanja migrantom. Sam e, izvješće za područje oko Sahela nismo još dobili. Potpisali smo ugovor sa IMOM koji vrši dakle monitoring 40.000 osoba je dobilo potporu u području Sahela i u zapadnoj Africi ljudi koji zapravo su se vratili iz Libije i 40 tisuća osoba obuhvaćeno je ovim inicijativama. 302.000 tisuće osobe dobilo psihološku potporu, 403 tisuće dobili su socijalnu pomoć i 5740 dobili su jedan gospodarski poticaj za otvaranje radnih mjesta. U okviru partnerstva sa imao isto tako komisiji potpuno jasno da i rezultati se ostvaruju i da se ti rezultati mogu mjeriti. Sve ovo ovisi naravno i o novim sustavima nadzora gdje imamo i sada indikatore koje primjenjujemo. Svakako je to pozitivno ovaj sustav procjene Aquo RSR jest jedan nadzorni sustav kada je e, riječ e, o inicijativi komisije e, za sve ono što komisija kao takva mora primijeniti sa monitoring, a isto tako i procjena na sredini razdoblja koje smo započeli, planirani smo dovršiti ove godine, međutim objavit ćemo rezultatu tek početkom iduće godine. Riječ je o dugoročnim i dalekosežnim e, dakle, procjenama govorimo o, dakle, o 41 indikatorima, a isto tako i kratkoročno evaluacija 40 planiranih projekata. Osim toga imamo i e, dakle, revizorski sud e, koji isto tako provjerava samo utjecaj. Što se tiče ovog prikaza preliminarnih rezultata, želio bih vam dati uvid u ove privredne rezultate koje smo ostvarili, a koje se zasniva upravo na metodologiji AQUO, vidjeli smo isto tako u prvom izvješću koje je izrađeno tri segmenta, tri segmenta koje smo posebno naglasili. Prvi segment e, govori o tome da se svakako mora uzeti u obzir da nije riječ o pitanjima migracije već je isto tako i suzbijanje kriminalnih radnji i bandi. Primjer Nigera moramo pokušati razbiti ove kriminalne mreže, te isto tako e, obuhvatiti e, same osobe koje su ostavljene u pustinji tijekom samih migracijskih e, dakle, hodova i velik e, broj osoba je dobilo pomoć e, prilikom povrata. Treba imati tu jedan opći uvid e, u idućih nekoliko godine, ove godine i narednih godina, pokušat ćemo svakako e, iznijeti sve podatke koji su relevantni s tim u vezu. Hvala lijepo. Hvala gospodin Rajbik, hvala ti Ja bih želio samo kratko dati jedan priskaz e, situacije u Sjevernoj Africi i samih sredstava e, iz fonda. Nekoliko brojki na početku vidjeli ste da smo e, imali do sada 504 milijuna eura, a isto tako odobrane sredstva 466 milijuna eura. Upravo smo imali jedan sastanak kooperativnog odbora u srpnju kada smo odobrili e, tri programa koje preko 500 milijuna eura. Ugovoreni iznos je više od 50% odobrenih sredstava, to je 233 milijuna eura, a isplaćeni iznos je oko 80 milijuna eura. Međutim, moram kazati da očekujemo i u pripremi su za rujan i listopad veće tranše isplate. Također želim isto tako iznijeti, kao što ste vidjeli u izlaganju mog kolege, da sam iznos zahtjeva e, e, odnosno e, država članica je 11% za Sjevernu Afriku, imali smo doprinos od 403,8 milijuna eura sportnih sredstava iz proračuna EU, te, te isto tako isti sličan iznos iz e, država članica. Sve to zajedno znači da kada pogledate naše projekte koje se nalaze u pripreme u 2018. i 2019. godina, nedostaje 57 milijuna eura. Upravo smo odlučili da ćemo e, imati novi e, dakle doprinosi s NIA oko 400 milijuna eura upravo u ovaj segment koji se tiče Sjeverne Afrike. E, nekoliko zadnjih mjeseci imali smo isto tako i doprinose iz država članica, međutim 300 milijuna eura nedostaje u svim zacrtanim programima. Didier je već predstavio sve, odnosno neke segmente rezultata koje su ostvareni, možda da samo kažem vezano uz Libiju kao takve nekoliko brojki, IOM koji je tu naš glavni partner u Libiji, asistirali smo e, u skrbi oko 44.000 i izbjeglica, a isto tako i hitni sustav zaštite e, koji su dobili, dakle migranti, medicinsku skrb 40.000 znači koji su dobili izravnu pomoć na samim točkama. Nekoliko drugih značajnih partnera u Libiji, HCR, UNICEF, i više informacija ću vam pročiti ukoliko ćete to zatražiti. Hvala vam lijepa. Dakle, kada gledamo sada EDF e, i pokušavamo sa te postotke, 10% EDF-a ide u krizni uzemni fond e, od 3, 71, ne, od ukupnog e, proračunskih sredstava EDF-a, koliko je to? To je otprilike 10%. Samo da kolege mm, evo, imaju mogućnost sagledati, zaista je to e, velik dio EDF-a koji se upuče u ovaj program. I sada kad pogledamo neke komentare, ja sam sama se mogla uvjeriti u Ugandi e, neke projekte koje sam na licu mjesta vidjeli i svakako moramo E, sagledati da je to da velika sredstva i dobro je da se i to nadzire. I upravo zbog toga Ignacio Korao je među nama koji je bio naš izvjestitelj, a isto tako koji će nam kazati nešto o samom procesu, a eventualno i neke nedostaci koje u samom procesu kako parlament može sudjelovati kada su sastanci, sljedeći sastanak je 17. rujna, koji je zeleni tjedan i upravo u petak i to je uvijek teško. Ignacija, izvoli. Hvala lijepa. Hvala lijepo, Linda, hvala i predstavnicima komisije na pažnjenjima i informacijama koje su nam dali. Ja sam bio e, na sastanku odbora i kao što sam ja potpisao izvješće e, te i tražio da se svakako e, bude jedno važno iskustvo jer smo upravo iz rakursa koji je blizak mogli uočiti kako stvari funkcioniraju i kako se sredstva dodjeljuju i na koji način. Jedno od važnih pitanja upravo je dotaknuto, a upravo je riječ o samim e, doprinosima država članica koje su trebali e, uplatiti sredstva za ovaj fond. E, države članice ipak pokušavaju prioritetno postaviti svoje teritorijalne interese i zbog toga možda ipak nemaju toliko povjerenja u fondu koji treba uputiti sredstva, a isto tako i učinkovito upravljanje koje se dovodi u pitanje i zbog toga je jako važno da imamo jedan jasan monitoring e, dodjele sredstava. Međutim, kada se uzme u obzir izvješće broj 15 Revizorskog suda iz 2015. godine, moramo ipak kazati da upravljanje fondom nije uvijek bilo najučinkovitije i zbog toga e, države članice na neki način E, se susprežu od uplate sredstava. Što se tiče prioriteta koje su predstavljene na odboru, e, moramo istaknuti pet od šest prioriteta. Prije svega tiče se samih e, uzroka migracija i isto tako suzbijanje tih uzroka na parlamentarnoj razini. Svakako moramo se pozabaviti pitanjem o tome da li zaista ovi projekti gdje se daju ove osnovne usluge i pružaju osnovne usluge, koliko takve osnovne usluge mogu e, se usredotočiti e, na uzroke samog migracije, da li je to dovoljno u smislu prehrambenih e, proizvoda, mi pomažemo, ali one dubinske uzroke ne možemo suzbiti ako dakle iz razvojnog fonda e, uzimamo sredstva iz razvojnog fonda onda moramo svakako dugoročno e, doprinijeti tome da se e, uklone uzroci za e, migracijske tokove milijuni ljudi koji su na putu. Ovo moramo ograničiti. To je bio cilj da se ovo suzbije. Dakle, ne govorimo samo o tematici koja se tiče ovog odbora i e, međunarodnih odnosa, već se ipak radi ovdje i o prioritetnom pitanju za ukupnu Europsku uniju što se tiče rezultata i monitoringa koji su pokazali sami programe što se tiče samih e, konkretnih poboljšanja životnih uvjeta, prije svega u onim tranzitnim afričkim zemljama u kojima imamo velik broj migranata Riječ je zapravo o tome da moramo razmišljati o budućnosti Europske unije. Zbog toga mislim da je izrazito važno da ovaj sustav monitoringa, a isto tako kada je riječ o indikatorima, mora biti što je to više učinkovit. Što se postavljenih prioriteta tiče, s tim u vezi mogu kazati sljedeće. Ono što je komisija predstavila kroz e, svoje prioritete i koje svoje se usredotočuju na migraciju, moramo kazati da od samog programa kao takvih čini se da nedostaje dodjela sredstava. Nekoliko država članica je istaknulo da je dobro da idemo u tom smjeru, međutim nemamo dovoljno sredstava koje možemo staviti na raspolaganje. To je u osnovu bilo ono što smo uvijek iznova mogli čuti. Mm, Radna skupina za migracije, Eli, da li imaš e, eventualno neke primjedbe? Hvala lijepa, predsjednici. Što se tiče kriznog e, uzemnog fonda koji je u ustočen prije tri godine, o, vrlo blisko je naš odbor pratio implementaciju samih instrumenta, a isto tako i alociranje samih sredstava prošlog e, veljače, radna skupina u okviru odbora DV koji treba institucionalizirati, analizirati ove nove inicijative kad je reč o migraciji koji se tiču E, zakon same politike migracije i razvojne pomoći. Kada je riječ o kriznom uzemnom fondu Europske unije za Afriku, e, analiza prošle godine usredotočila se na to i moramo kazati da smo e, vrlo teško mogli ustanoviti da se ti fondovi ne koriste dakle, u suprotnosti sa njihovim ciljevima. Sva sredstva zapravo završavaju u jednom te istom fondu i nije lako pratiti tijek sredstava a isto tako divergentnost samih sredstava i korištenja sredstava i većine projekta koji se financiraju iz uzemnog fonda koji se tiču upravljanja granica, a koje zapravo podrivaju same ciljeve e, samih e, ciljeva Europske unije. Kontradikcija koja se tu javlja je isto u tome da to instrument, e, a koji bi trebao zapravo sam suzbijati uzroke migracije kao takve, a činjenica da je sam fokus e, ipak e, povratak e, ljudi od sa onih mjesta odakle su iz različitih razloga pobjegli, bilo da je riječ o gladi, bilo o neimaštini ili konfliktnih situacija. E, s obzirom na nepostojeću e, konzultacije sa nevladnim organizacijama, ovaj uzemni fond treba veću političku prozirnost, ali sve to skupa ide na uštrb Určunljivosti i transparentnosti e, jako su mali uloge, te isto tako smo pozvani da smo pozvani na dakle sastanke odbora, međutim Europski parlament će jako teško sudjelovati zbog sastanaka koje se ugovore tijekom našeg Strasburškog plenarnog tjedna. Europski parlament nije predstavljen u izvršnom dijelu ovog odbora operativnih segmenata a kada se donose odluke o projektima i o financiranju, a što je i najvažniji segment gdje bismo trebali biti nazočni, gdje se utvrđuju kriteriji, gdje se odabiru projekti i tu je potrebna izuzetna transparentnost, a tim više ako pogledamo da većina projekata e, implementiraju nacionalne agencije s tome što je i kolega Ignacio Korao istaknuo države članice su zaista bile pozvane da daju svoj doprinos u ovaj uzavni fond. Neke države imaju upravo suprotan učinak i to je upravo primjer u Nigeru Dakle, ovaj e, biznis koji se događa sa migracijama koje je ekonomski pokretač, e, a bez ikakvih alternativa koje se s druge postavljaju i ovi negativni učinci koji utječu i na samo gospodarstvo, a isto tako legitimnost e, samih vlasti u regiji, te se time podreva i slobodno kretanje u regiji. Želim podsjetiti da velik broj afričkih gospodarstava je upravo za, zasnovano na slobodi kretanja i iz izuzetno je važno da negativno ne utječemo na te protokole koje su potpisani. Isto i za Libiju. 46 milijuna vezano uz e, migracije i upravljanje granicama u Libiji e, trebaju um, pomoći dakle, obalnoj straži, a ne kršenje ljudskih prava migranata s obzirom na izvješća vezano uz nasilje i kršenje međunarodnog prava, a kad je riječ isto tako e, počinjena zlodjela koje je učinila Libijska obalna straža krhka politička situacija u Libiji. Moramo isto tako istaknuti, s druge strane pak imamo jako dobrih projekata u Ugandi, kada je riječ e, o razvoju i obrazovanju, jako je teško stoga istaknuti jedno gledište kada je riječ e, o uzavnom fondu, međutim zaista postoje znakove upozorenja iz nekih od ovih država. Uzamni fond je bio jedan hitni instrument, e, iako ako nije jasno kada smo htjeli e, ukazati na ovu hitnost, da li ona bila političke naravi. Međutim, postao je to ujedno i glavni instrument suradnje Afrike i Europske unije. Međutim, dugoročno pak moramo poraditi na samim uzrocima koji više nisu hitni slučaj, već je pitanje razvoja. Tendencija Europske unije da se prošire utjecaj na granicama nije koincidencija da nakon Europskog vijeća 28. lipnja, a koje je govorio o eksternalizacije pogućnosti u području migracije, da je dodijeljeno dodatnih 500 milijuna eura iz EDF-a koji su stavljeni na raspolaganju u zanom fondu Europske unije za Afriku predsjednice, moramo ovo sagledati jer to je zaista su velika sredstva. Riskiramo time da se ugroze naše politike razvoja u korist sekuritizirane e, pristupa politički interes se stavlja iznad potreba trećih zemalja, a time se načela krše upravo načela naše razvojne politike. Da li je to način da se stvaraju prilike za mlade Afrikance? Nisam sigurna i nisam siguran da sve ono što smo sada svjedočili da ide u tom smjeru i da ćemo na taj način uspjeti. Uh, Još imam četiri govornika na Zapravo pet. Pročitaću gospodin Zela, Julius Argentini, gospodin Schaffhauser, eh, Terza Mefenet i Cesar Kenge koji su zatražili riječ. Želi još netko govoriti? Ne. Gospodin Zela, da vidimo koliko imamo vremena. Hvala, gospođo predsjednice. Dobro je da raspravljamo o ovome. Želim zahvaliti kolegicama i kolegama koji sudjeluju u radu odbora. Ovaj krizni uzemni fond je zapravo ustoličen kako bi se što prije moglo reagirati na aktualne potrebe kad je riječ o razvojnoj suradnji, kako bismo mogli što brže reagirati, ali kako bismo isto tako suzbili uzroke migracije u samim eh, ishodišnim državama. Taj instrument eh, je trebao biti kroz uzajamni fond eh, kako bi se uz europska proračunska sredstva prikupe i sredstva trećih izvora i mislim da je to u cijelosti ostalo neuspješno. 98% idu iz Europske unije i proračunskih sredstava, bilo da je riječ o našem proračunu, koji dakle Europske unije ili posebno fond za razvoj iz kojih e, dolazi ovaj najveći dio sredstava, samo 11% e, stavljaju na raspolaganje države članice, kao što smo mogli čuti. Države članice traže da kada stavljaju sredstva na raspolaganje, da e, i ovako i onako već projekte koje su namjeravali, da ih se onda uvjetuje da se forsiraju ti projekti. Eksterno upravljanje uzajemnim fondom nije pod našom izravnom ingerencijom, to valja istaknuti. i Zanimalo bi me što je to e, uprava, koliko košta upravljanje ovog kriznog uzamnog fonda, koliko se tu plaća, a s obzirom da većina sredstava ide iz Europskog razvojnog fonda, a koji ipak ima svoje dugoročne ciljeve, i koji je u svojim dugoročnim indikativnim programima, regionalnim programima je imao svoj e, cilj djelovanje. Kakav je sad tu odnos sa onime što se sada e, radi sa e, sredstvima Europskog razvojnog fonda i kako se i na koji način realiziraju ovi ciljevi u kriznom uzavnom fondu. Europski razvojni fond je dio sporazuma iz Kotonua i koji je predviđen za razvojnu suradnju sa onim državama koji isto tako e, njeguju taj odnos prema sporazumu iz Kotonua. Postavlja se pitanje da li se odustaje od toga i da li se ta sredstva koriste i za države i za područja koje nisu e, dakle e, članice sporazuma iz Kotonua koliko to sve košta, kamo odlaze sredstva i isto tako stopa apsorpcije je izuzetno niska. Ja sam pogledao što je kaže revizorski sud, kaže se tamo da apsorpcijske stope su uprava i sve ono što se međutim na licu mjesta realizira zapravo izuzetno sporo se odvija, a što nije bila prvotna namjera ovog uzajamnog fonda, jer htjeli smo ipak kroz taj uzajamni fond imati brzu i učinkovitu akciju i reakciju. Hvala puno toga za um, komisiju. Judith Randini je sljedeća. Hvala, gospođo predsjedateljice. Vi ste rekli da um, koristimo na 10% na taj trust fund trebamo razumjeti da u tom trošku koliko e, se odvaja na uzroke migracija, a što se e, izdaje na zaštitu granica i upravljanje migrantima. To je zapravo važno. Ako pogledam mm, ono što je kao informacija izdala Europska komisija, ne vidim mm, više pitanje razvoja odnosno različitih e, ciljeva, sve se više radi o upravljanju migracijama i migrantima. A ja sam mislila da zapravo surađujemo u razvoju. Kada ste se vratili iz Ugande, Linda, i kada ste govorili vrlo lijepo o projektima koje smo posjetili, također smo se upitali što je sa financiranjem na duge staze tih projekata koje smo vidjeli i drugih projekata drugdje koji se mogu s time usporediti, jer ne možete e, voditi razvojne e, projekte sa kratkoročnim financiranjima. Ako ste primijetili da nedostaje financiranje, a još uvijek imamo jako velike rasprave pred nama za buduće financiranje, možete li nam onda reći kako ćete se pobrinuti da projekti koji se tiču razvoja ili koji se bavu, bave uzrocima e, migracija, kako će se oni nastaviti financirati? Kako će se riješiti problem nedostatka novca a kako vi razlujete između, e, pravite razliku između upravljanje uzrocima migracije i upravljanje migracijama? I konačno pitanje, možete li mi reći koji dio financiranja e, ide vladama, a koji dio ide nevladinim udrugama, bilo lokalnim ili međunarodnim. Da, tu imamo jako puno praktičnih pitanja i komisiju možemo zatražiti odgovore na njih. Gospodin Schaffhauser ima sada riječ, izvolite. Da, moja e, intervencija odnosi se isto tako na e, te fondove, trust fondove. E, ja sam bio vrlo goljivi zastupnik, podržavlja tih fondova, ali sad se pitam jer u nekim državama ti fondovi nisu bili učinkoviti na recimo u e, republikama Srednje Afrike. Moramo zapravo izabrati hoćemo li pružati hitnu pomoć, to je ono što radimo i to putem nevladinih udruga, ili ćemo osigurati razvoj, a u tom slučaju nam je potrebna podrška država E, Srednja Afrička republika je legitimna država, ima legitimno djelovanje. I ako pogledamo koje su potrebe te države i onoga što se događa u smislu osiguravanja razvoja, nismo uspjeli udovoljiti potrebama za sigurnost, a to je temelj, a situacija se zapravo pogoršala u zadnje vrijeme. E, Rusija se tu umiješala uz podršku Ujedinjenih naroda, nemojmo to smetnuti sa uma, pa onda smo mi ispali pomalo glupi, tako izgledamo u očima svijeta. Jer smo mi imali formu pomoći toj državi, a onda su se drugi umiješali. Mislim da je nemoguće rješavati probleme razvoja i emigracija ako se ne umješaju države e, fondovi nestaju ako se e, oslanja samo na nevladine e, udruge. Moramo imati strukturu i procedure za trošenje novca u državama i to se mora napraviti u sporazumu sa našim lokalnim predstavnicima koji kad se uključe u cijeli taj proces moraju se pobrinuti da projekti se dobro odvijaju. Ja sam to sve e, već radio kako bih bio siguran da se stvari odvijaju kako treba a to se u ovom trenutku ne događa i lokalni predstavnik ima jako malu ulogu unutar nevladih udruga, govorimo o Srednjačkoj republici, ako pogledamo recimo Čad. Situacija je ista, mali, isto. Sigurnosna situacija u tim državama se pogoršava a ishod naše intervencije je zapravo smiješan. U jednom trenutku morat ćemo se suočiti sa svojom odgovornošću i, i zajedno sa državom u pitanju uspostaviti program. To nije neo kolonijalizam. To je pravo partnerstvo i bez toga se ništa neće dogoditi. A svi, sve ukazuje da se to do sada ne događa. Žao mi što moram reći, ako pogledate što se tamo događa, došlo do velike destabilizacije i brojke su presmiješne. Većinu vremena mm, pokušavamo nešto organizirati sa nevladim ulogama. One ne mogu baš puno tu napraviti uh, za, po pitanju sigurnosti i razvoja. Dakle, nisam ni izdaleka ništa dobroga vidio. Mislim da je dobra ideja bila uspostaviti taj fond i osnovati ga, ali smo zapeli zapravo u onome što se događalo u prošlosti i nismo više dovoljno učinkoviti. Moram eh, reći da sam jako razočaran i ja sam jako bio aktivan u tom dijelu svijeta i odlučio sam tamo prestati odlaziti jer jednostavno nije sigurno. A osim toga, trenutno se sve fokusira na Rusiju. Ja želim da to fokus bude na Europi. Nemam ništa protiv Rusije, ali je zapravo šteta što smo propustili šansu u ovoj ozbiljnoj stvari. Hvala. Ne znam da li kolege iz Beko fonda mogu odgovoriti, da li su ovdje. Znam da je komisija ovdje, možda može ona odgovoriti na vaše pitanje. Ali ako veliposlanik će biti e, ovdje, ako bude želio govoriti o Bikl fondu ili možda netko iz komisije. E, Teresa Jimenez, da se svekim. Da, najljepša hvala. Hvala lijepa na objašnjenju. Ja e, želim govoriti o nečemu što mene zabrinjava. I potpuno se slažem e, sa kolegama o tome da je to fond od najveće moguće važnosti, da je potreban i da je polučio dobre rezultate. I također vjerujem da zapravo vodimo lošu e, politiku komuniciranja o tome budući da dajemo doista znatna sredstva e, za razvoj širom svijeta kad se radi o E, migracijama najčešće se govori da Europa ne čini ništa, da svi problemi počinju i završavaju u Europi i tako dalje. E, međutim, činjenica je da se e, radi doista puno na nacionalnoj razini također, jer doista ne postoji dovoljno znanja i spoznaje o ovom fondu. Upravo zato smatram da je posebno važno E, jednu ozbiljniju komunikaciju provesti o tome da se ljude upozna s projektima i da e, se proširi vijest o tome jer javno mišljenje nema pojma o tome zašto i u koje svrhe odlazi naš novac, a velik dio toga ide doista e, na sigurnost, to je činjenica, ali ako imate države poput Srednje Afričke e, republike i Malija moramo djelovati e, kao i u Somaliji e, gdje imamo razvojne projekte i gdje ima još uvijek dosta problema s minama. I smatram da djelujemo adekvatno i da je aspekt sigurnosti također od velike važnosti e, i ako se kaže da se ne radi dovoljno na gospodarstvu, to nije točno. Recimo u Nigeriji radimo puno na zapošljavanju mladih, kao i u e, Gambiji, e, na Zelenorskim otocima i tako dalje. To su sve e, fondovi za izvanredne prilike i za pomoć tim državama, ali recimo u mojoj regiji, u Andaluziji, upravo sad imamo situaciju da je na plažu na kojoj je puža, puna kupača došao e, brod, jedna barka e, sa e, stotinjak senegalskih migranata. I to doista, doista pretpostavlja ogromno ne probleme i morat ćemo ulagati još više sredstava, to je činjenica, a e, očito je da e, je teško djelovati i kroz fondove za e, izvanredne situacije, a to su fondovi koji će djelovati sasvim sigurno dugoročno. <coughs> Radi se o izvanrednim situacijama koje nastanu, a nisu poput e, recimo ovog siromaštva protiv kojeg se e, borimo već e, godinama. I važno je upravo zato davati prioritet projektima koji će ne samo biti korisni, već i omogućiti veću vidljivost onoga što mi radimo. Danas ne bi samo kritizirali, kako ne poduzimamo ništa. Hvala. Naravno, razgovarat ćemo o novom fondu koji će zamijeniti AMIF i to će biti sljedeća točka dnevnog reda. Govorili ste o tim fondovima za hitne situacije. To je nešto što može trajati. Federica eh, Mogherini kaže da će to trajati i trajati. Moramo imati nove politike, nove programe, zapravo cijelu novu generaciju programama i moramo osigurati dobro financiranje, pravilno financiranje i vjerujem da će nam komisija reći koji udio je za razvoj, a koji je za sigurnost i kako u tome sudjeluju na vladine organizacije Kenge koja ima jako puno projekata u Africi. Cecil, izvoli. Hvala lijepa, Linda. Što se tiče tih fondova, govorit ću samo kratko e, o e, ciljevima. Zapravo, e, cilj je bila pomoć u izvanrednim situacijama te E, osim toga, stvaranje e, uvjeta e, da bi ljudi mogli uopće uspješno djelovati. Ako se ovim ne pozabavimo dovoljno pozorno, upašćemo u zamku, te će ljudi smatrati da je zapravo svrha e, fonda da se ljude zadrži protiv njihove e, volje u državi podrijetla e, i spriječi ih se u dolasku u Europu i to je zapravo naravno krivi pristup i ti, to je fond koji bi trebalo koristiti na ipak jedan drugačiji način da bi on bio učinkovit jer e, nije moguće to primijeniti na isti način na sve države. Imamo tu i Senegal, Burkino, Faso, Niger, Mali, Mauritaniju i tako dalje. E, u svakom od, svakoj situacijama imamo argumente za i protiv i e, stvar o kojoj se svi slažemo je da sredstava nema dovoljno. Međutim, e, trebamo pravu politiku koja će omogućiti e, uspostavu razvojnih e, projekata i sve to naravno ima veze i s provedbom na terenu. Fond nema adekvatnu koordinaciju onih koji njime upravljaju i e, ne možete imati projekte koji e, se preklapaju s drugim projektima, a sve ovo zapravo e, ukazuje na nedostatak koordinacije s drugim projektima razvojne naravi na terenu te nam e, je potrebno e, uspostaviti situaciju u kojoj će fondovi biti katalizatori, e, jačati sposobnosti i govorim zapravo o načinu na koji se ove fondove na licu mjesta koristi. Recimo, imamo i pomoć državama kao što je recimo Libija. Treba znati s kim razgovaramo, trebamo surađivati na ujednačen način. Ne možete ujutro raditi jednu stvar, a poslije podne drugu. Pa prema tome treba se potruditi i e, raditi prema e, transparentnim kriterijima, a tu su i kriteriji zaštite okoliša e, na koje treba ukazivati. I posebno paziti na pitanja zaštite okoliša, zaustavljanja i onečišćenja, a instrument treba ojačati i razmatrati ga kroz e, resurse koji su dostupni, ali i e, ciljeve. Pa fond sigurno nije način zaustavljanja e, migracije i fond ne postoji da bi se uspostavile ili digle neke nevidljive barijere, ali vidljivost je važna, važna je i mogućnost odabira i trebalo bi paziti na to kako se koriste sredstva iz fondova jer e, etički zapravo e, treba e, razmotriti mogućnosti e, suradnje i namjenskog e, trošenja tih sredstava. Komisiji ćemo dati mogućnost da odgovori. Imamo i novu stavku unutar novog koton, e, sporazuma iz Kotonua i evo želite li možda sada onaj tko želi prvi uzeti riječ, gospodin Verse, možda vi, što se tiče doprinose država članica, svaki put kad razgovaramo s gospođom e, Mogherini, ona podsjeća e, upravo na ovo e, i države članice daju svoje doprinose, o tome se vrlo jasno određuju ali možda bi trebalo malo više lobirati, lobirati kod vaših ministara financija, a ne samo govoriti da komisija treba dati više novca. Hvala vam lijepa. Ja eh, se slažem s ovim što ste eh, vi rekli. Velike države članice eh, daju 25% svih sredstava i zahvaljujemo europarlamentarcima na analizi i na isticanju kritički, kritičnih točaka. Ja doista ove e, fondove pratim i to vrlo pozorno i što se tiče sljedivosti i razvoja, podsjećam da je uzajamni e, fond e, je, e, su namjenska sredstva za razvoj. Dakle, radi se o također upravljanju migracijama, sigurnošću i granicama, a 50% svih sredstava zapravo ide na e, otpornost, odnosno stvaranje radnih mjesta. 30% na upravljanje migracijama i 20% na sprječavanje sukoba i sigurnost. Pa ako želite e, klasični e, pristup, možemo reći da to ide nekako napola. E, i uprava e, razmatra projekte e, i države članice traže da se uloži više u upravljanje granicama i migracijama jer evo situacija u Libiji zapravo je diktirala i namjensko korištenje ovih sredstava i migrantima se e, omogućuje i integracija u zajednicu. Naravno da nije da to nije lako, trebaju podršku, trebaju informacije e, u samoj zajednici i sve to zapravo pripada sferi razvoja. I što se tiče nevladinih e, organizacija, 22% e, sredstava e, ide nevladinim organizacijama, 5% vladama kao pomoć proračunu, a ostalo ide međunarodnim organizacijama poput Međunarodne organizacije za migracije. I upravo međunarodne organizacije, recimo i one koje su dio Ujedinjenih naroda, dobivaju preko 50% sredstava eh, iz ovih fondova, a eh, jednako tako i nevladine organizacije. I to je po meni nešto što je i e, u djelokrugu Europskog parlamenta odnosi se na upravljačka tijela. Recimo, pogotovo za neke akcije poput e, borbe protiv krijumčara ljudima, recimo u Nigeriji. I ljudi e, plaćaju, recimo, e, upravo e, se radi o tome da se treba boriti protiv krijumčara ljudima da bi se iznašle neke alternative. Recimo, na tome smo surađivali s vladom Nigera. I puno više će netko zaraditi kao krijumčar ljudima nego kao poljoprivrednik eh, te nije lako voditi tu borbu eh, kroz neke projekte, ali eh, moram reći što se tiče kritike za nedostatak koordinacije i pogotovo za nedostatak koordinacije s lokalnim vlastima. Moramo reći da operativni e, odbori e, prate situaciju da je ta kritika zapravo ne stoji. Trenutno ne stoji. Jer e, radimo na provedbi naših strategija u tim državama, a projekte želimo razvijati i na lokalnoj razini e, te fond treba ciljati u same uzroke e, migracija i u svakoj državi, pogledajmo recimo zapadnu Afriku, glavni e, prioriteti e, upravo e, obuhvaćaju rad na ciljevima o kojima govorim a to je stvaranje recimo infrastrukture za koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta na primjer u energetskom sektoru što naravno s neke strane ima veze i sa izvanrednim situacijama. No, ja ću e, dodati tome još nešto. E, zahvaljujem e, europarlamentarcima i želim reći nešto o onome što je rekao gospodin Sellers o tome idu li sredstva državama koje e, to ne bi e, trebale dobivati, moram reći da ne, jer je fond naš glavni instrument koji omogućuje e, financiranje, a Sjeverna Afrika ima financiranje iz DCI-a i nešto iz DG Home, ali ne IDF. Što se tiče odgovora gospođi Šlajn i u pogledu libijskog e, pitanja, Imamo veliki libijski program, više od 46 milijuna. E, veći dio toga odlazi na libijsku obalnu stražu. E, znamo da Libija ima najveću zonu e, za spašavanje i traženje od svih e, država na sredozemlju i e, otprilike 40 tisuća života prošle godine na taj način spašeno. To ne funkcionira savršeno, to je jedna vrlo zasad krhka država i dosta neuspješna, ali dajemo i E, treninge e, i edukaciju o e, međunarodnim standardima Libijskoj obalnoj straži. Hvala vam lijepa. Evo, i ja ću zahvaliti komisiji na odgovorima, ali ukazujem na činjenicu da nije moguće procijeniti to, to područje za traženje i spašavanje, čak i ako su libijske e, vlasti to tako definirane, e, definirale, ali pred e, mjesec dana jedna je žena i, i dijete nađeni su mrtvi pa i usred operacije libijske obalne straže E, jer modalitet njihovog djelovanja ne mijenja se, a mi ih i dalje e, financiramo. Možda bi e, zapravo s Komisijom za politička pitanja trebalo o tome razgovarati. Zahvaljujem kolegama, mi ćemo i dalje analizirati i pratiti, a u petak poslije E, podne je zeleni tjedan parlamenta. Vrlo e, je teško e, pratiti sve i analizirati. Molim Digi Defko da ima naše vremenske odrednice na umu. Mi želimo znati što se događa, ali nije naravno to lako procjenjivati. Puno je međutim javnog novca koji se e, na ovo sve koristi. Deseta točka je sljedeća, imamo i e, velik broj veleposlanika koji su došli, neki čekaju e, temu Kotonua, ali važno nam je deseta točka. Radi se o fondovima za migracije. Prvi dio novog paketa zakonodavstva za sljedeći višegodišnji financijski okvir. To je interni fond za migracije Europske unije. Prijedlog po novom eh, po novom višegodišnjem financijskom okviru. Eh, naš odbor je za to zainteresiran jer manji dio sredstava ide na e, povrat u države podrijetla i upravo zato mm, i mi imamo mišljenje o tome AFET će također dati kao i LIBE e, svoje, e, svoje mišljenje planira se u siječnju 2019. o tome glasovati pa dajem riječ gospođi Šlajn. Povećanje proračuna e, i sredstava koja su dostupna za e, azil doista je ključno da bi se uspostavio i izgradio učinkovit sustav prihvata azilanata u Europskoj uniji i tome možemo doprinijeti budu li nam ciljevi jasni i usmjereni na odgovaranje na potrebe e, migranata. Pa e, na taj način bi trebalo e, uspostaviti pravi i stvarni europski sustav za azil umjesto ovog kaosa koji sad imamo. Previše se težišta stavlja na povratak i vanjsku dimenziju, a ne na unutarnju, a rizik je u tome da imamo i druge instrumente i e, instrumente koji će tek postati instrumenti promicanja određene politike e, i e, upravo je zato važno da države osvijeste da e, se sredstva neće namjenjivati e, samo za kontrole granica e, niti za poticanje odluka o povratku ili prisilnim povracima i namjena sredstava treba uzimati u obzir i koliko je to usklađeno s pravnom stečevinom o azilu te apsorpcijskim kapacitetima na lokalnoj razini i e, dobrovoljni povraci trebaju biti popraćeni srednjoročnim i dugoročnim učinkovitim mjerama podrške osjetljivim skupinama e, stanovništva i povratku e, migranata. Pa bi trebalo financirati pomoć e, za osjetljive kategorije, osobito djecu, te pridati važnost promicanju zakonitih i sigurnih puteva migracije. Dakle, kanali koji nisu sigurni e, su e, najgori element jer se samo sigurnim e, kanalima može spriječiti krijumčare ljudima i spasiti živote na moru. Ključno je također osigurati stalni dijalog s CSO-ima i uspostaviti mehanizam praćenja namjene sredstava. I ne želim o tome predugo govoriti, ali reći ću samo da ima više aspekata, pozitivnih aspekata koje je moguće ostvariti putem novih instrumenata i Mislim da se sad manje e, radi o azilu, a više o tome da ljudi, e, ljude treba usmjeriti prema zajedničkim ciljevima e, i prema povelji fundamentalnih ili temeljnih prava. 30% za azil, 30% za e, legalne migracije i integracija, 40% za borbu protiv nelegalnih informacija i povratka. To nije dobra e, podjela, trebalo bi e, potaknuti države članice da porade više na migrat, na E, onome što se odnosi na migracije unutar naših vlastitih društava. Hvala vam lijepa. Ne znam da se još e, netko... Evo je prva razmjena gledišta i je predstavljanje teme Teresa Jimenez. Hvala vam lijepa. Ono što smo čuli od kolega doista je iznimno važno, a važno je ono što e, se sa sredstvima iz fondova postiže. Upravo zato potrebno je nastaviti s ovim radom i ne samo dijeliti to na postotke koji idu u ovu ili onu svrhu, već utjecati na najbolji mogući način na migratornu politiku jer znamo da e, e, u svim našim državama ti je živiš u Italiji da nema sad tu usporedbe kao što se čini e, o tome tko je više ili manje humanitaran e, i bolje djeluje mislim da je recimo važno da se dobro e, štiti granica i recimo pogotovo u pitanju Španjolske tu imamo Seutu, vrlo osjetljivu točku i e, doista je absurdno govoriti o migracijama budući da nemamo jedinstveno jasno rješenje kao što nemamo niti za drogu u latinskoameričkim državama Meksiko recimo i dalje ima isti problem s delinkvencijom i vjerujem da bismo trebali i dalje predano raditi, zajedno raditi na e, ovome da bi na adekvatan način e, pomogli e, i štitili naše granice bez obzira gdje tko bio na vlasti u pojedinoj regiji recimo i to je sigurno tema koja je teška budući da bi trebalo u korijenu djelovati na ove probleme i ja se nadam da ćemo i dalje surađivati i da ćemo e, zapravo pružiti jednu e, informaciju objedinjenu da bi se vidjelo e, na čemu se radi i na ako recimo imate 17 km granice, a krijumčarenje je nevjerojatno e, unosan e, posao. E, vi znate već unaprijed da ljudi, da će ljudi nastojati se iskrcati s tim, s tih brodova i to na svaki mogući način. Ne bih željela da se smatra da je neka država bolja od druge u onome što radi, e, treba biti realan u ovom pitanju. Hvala Tereza. E, Cecilija tražila riječ. Hvala lijepa. I ja bih e, sa svoje strane želio se izjasniti o uspostavi Fonda za izil migracije. Moramo vrlo budno i pažljivo pratiti što će se događati. Ne možemo imati jedinstveno rješenje kada je riječ o mobilnosti, kada je riječ o masovnoj migraciji, želio bih eh, dodati da ako pretpostavimo da ćemo biti u mogućnosti da zaustavimo migracijske tokove, onda je to potpuno krivo postavljeno. Već eh, stotinama godina imamo migraciju, nikada se ona neće prekinuti. Uvijek ćemo imati migracijske pokrete, no moramo se pozabaviti životima ljudi koji se odlučuju migrirati. Moramo e, problem se baviti na izvoru. Ne smijemo da e, dozvoliti da ovi migranti žive u getima, a isto tako i u sjevernim i južnim zemljama naše kugle zemaljske. Ne znam zašto treba razlikovati između osoba koji i osobe koje su imale mogućnosti koje e, mogu e, samo e, putovati u dvije zemlje, a drugi pak stanovnici mogu putovati u 150 zemalja. Znači pravo na putovanje i na kretanje moramo razmišljati o svima i moramo isto tako kazati, i istaknuti dobrobit e, svih ljudi našega svijeta. To nije utopijsko pitanje koje ovdje izražavam. Ako nećemo biti u mogućnosti naći ovakvo rješenje, tada svakako e, će se morati primjenjivati rješenja, e, dakle odbijanja ljudi. Afrika je bogata, bogat kontinent resursima i zbog toga Lokalno stanovništvo mora imati pristup tim resursima prije nego što krenu prema nama. To nije politički govor. Ovo sve što ističem e, je postavljeno na realnim osnovama, stoga moramo kazati e, proizvodnja hrane, e, isto tako i rude koje imamo u Africi, koje koristimo u našim čak mobilnim uređajima, sve je to jasno, međutim invazija ljudi moramo poraditi na tome, moramo upravljati tim tokovima tih masa ljudi i moramo pokriti sve faze migracije od početka e, migracije tranzitne države, e, prijem e, dakle migranaka i isto tako integracija, a s druge strane treba paziti na dostojanstvo ljudi i svih onih koji će se vratiti u svoje države riječ je o ljudima, ne možemo kazati da će se nekoga tretirati kao nekakvo smeće. E, imamo međunarodne sporazume koje smo svi potpisali, koje moramo e, uzeti u obzir i kojih se moramo pridržavati. Svakako i parlament je pozvan da e, čuva demokraciju iz dana u dan i svakodnevno se moramo pridržavati ljudskih prava, moramo ga i primijeniti, moramo učiniti sve da i države članice primjenjuju ljudska prava. A da li će se taj fond moći koristiti u svim fazama samog migracijskog toga koje sam spomenula? To je pitanje. Mm, nastavit ćemo ovu raspravu. Gospodine Schaffhauser, kratko ako imate što dodati, ovo je zapravo prvo razmatranje gledišta, imat ćemo još prilike. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. E, govorit ću svoje ime. Na prvom mjestu želio bih kazati da migracija e, iz Afrike koja ima ogromne potencijale, e, ako to ne uzmemo u obzir tada ovu migraciju nećemo moći zaustaviti. Sve to moramo uzeti u obzir. 2015. 50. godine imat ćemo još milijardu više stanovnika u Africi. Sve što činimo, ove migracijske tokove nećemo moći suzbiti. Međutim, e, možemo ih regulirati ukoliko dozvolimo da se Afrika razvije i to je drugi dio koji sam htio istaknuti u svom javljanju. Slobodna trgovina kao pojam, a isto tako i tržišta rudama i sirovinama, to tržište mora biti otvoreno. Ne smijemo biti za nacionalizacije niti raspodjelu bogatstava e, dakle, koje će se koristiti za druge, dakle Afrika, Afrikancima. Sve ovo do sada je dovelo do destabilizacije i osiromašivanju samog afričkog kontinenta. Ono što mi trebamo učiniti i postaviti pitanje tko je intervenirao u Kongu, u Sirije, uvijek je to bio zapad koji je ovo koordinirao usprkos tome što moramo kazati da je Sirija bio poseban slučaj. Sve to moramo ipak uzeti u obzir. I svakako moramo isto tako i e, shvatiti da granicama ove migracijske tijekove, pa usprkos tome, ako i sam osobno bih volio da imamo učinkovitije granične službe, to je drugi problem, no usprkos svemu tome nećemo smanjiti probleme. Treća točka koju sam želio istaknuti vrlo kratko, a to je da moramo u javnosti potpuno jasno kazati i na Kosovo smo to vidjeli, to je alijansa između nevladinih organizacija i mafijaških struktura postoje jako poznate nevladine organizacije koje trguju ljudima i takozvane humanitarne organizacije koje surađuju sa lokalnim mafijaškim strukturama, to moramo osuditi i time se moramo pozabaviti. Ne mogu prihvatiti da govorimo o humanitarnoj pomoći i da se organizirano e, kriminal time bavi kao humanitarno pitanje. Gospodin Rivarila iz e, opće uprave HOM. Evo, vrlo kratko, znam da ste čekali e, ovu točku, ali imamo još jednu točku, jer će ipak o prvoj razmjeni gledešte. Želite li nešto dodati? Hvala lijepo, predsjednice. Hvala. Hvala na svim komentarima koje sam zabilježio a isto tako, kao što znate, ovo je sam početak procesa. Mi smo tek finalizirali e, predlog krajem lipnja, a tekst će biti predstavljen i na vijeću. Također smo raspravljali e, o ovom raspodjeli samih fondova. Nije još jasno da li će to biti isključiva dodjela E, i to 50% fondova i to na početku programskog razdoblja. 10% koji je e, dakle sačuvan za analizu na sredini razdoblja, a isto tako početkom programskog razdoblja znate da je izuzetno teško e, revidirati kasnijim fazama ako se kontekst ne promijeni, što znači da smo u samim procjenama e, tražili fleksibilnost tog fonda i uvelike smo povećali samu fleksibilnost, što drugim riječima znači kao što sam rekao, 10% je rezervirano za e, analizne sredine razdoblje, a 40% e, će biti rezervirano za tematske E, cjeline, a još jedna e, pričova koja će biti raspodeljena na čitavo razdoblje VFO-a, znači programi koji će se događati svake dvije godine. Dakle, upravo ova e, tematske cjeline će dozvoliti da se stave novi prioriteti i da se stvari izmijene. stoga sve ono što mm, je dobro da dobijemo i vaš povratnu informaciju. Vidjeli smo i kroz samu procjenu da je sadašnji opsek fonda dosta dobar i nećemo mijenjati opseg kao što sam rekao. Imamo tu ugrađenu fleksibilnost, povećali smo samu razinu fonda i što je pozdravila i gospođa Dali. Još valja vidjeti koji će biti konačni ishodi pregovora no, činjenica jest i točno je da kod raspodjele ovih 50% fonda dakle kroz ključu raspodjele koje smo zamislili e, da znači samih 30%, 30 ili 30% isto tako integracija, ali o ovim postocima i omjerima valjaš raspraviti. Evo, time bismo onda završili e, u nižih nekoliko mjeseci ćeš izrađivati samo mišljenje i raspravit ćemo o tome, evo, ukoliko želiš uzeti reći. Veselim se. Hvala lijepo, hvala na ovoj prvoj razmjeni gledišta. Veselim se radu sa kolegama na ovom mišljenju. Zaista smo optimistični da ćemo zajednički pronaći jasan i nedvosmislen stav našeg odbora kad je riječ o mišljenju. Još jednom naglašavam, pogledat ćemo i sagledati sve one detalje koje su možda zabrinjavajući kad je riječ o minimalnom alociranju, kad je riječ o legalnoj e, migraciji i tako dalje. A isto tako i da vidimo jasnu definiciju između internih i eksternih e, troškova i isto tako i nove linije i između AMIFA i ESF-a e koje se tiču migracije, integracije, koji razdioba nije potpuno jasna, mogu kazati da ne možemo generalizirati e, sam pristup nevladnih organizacija na europskoj razini. Moramo pojačati suradnju sa nevladnim organizacijama i isto tako postoje neke u Italiji nekakve događanja gdje zapravo je nam one slučaje koje ste spominjali, ovaj italijanski slučaj, e, tri optuže koje su podigle e, vlada i koje su ipak povučene jer nisu bile konzistentne i toga jako je teško generalizirati u tom pogledu. Općenito uzreši moramo e, sagledati ovaj e, mehanizam monitoringa i nadzora koji ipak se koriste europska sredstva i europskih birača i europskih poreznih obveznika. Imat ćemo prilike e, predložiti amandmane na ovo zakonodavstvo. Sad idemo na točku 11. Govorit ćemo o budućnosti Kotonua, naročito mandat pregovaranja za EU uniju i države članice – sa državama ACP-a. O ovome smo već govorili, usvojili smo rezoluciju u parlamentu o sljedećem sporazumu Kotonu. Norbert Norzir je bio naš izvjestitelj, ali mislim da prvi put razgovaramo o tome od kad je Evropska unija dobila mandat pregovaranja i želimo čuti od komisije i EAS E, kako se taj mandat može razlikovati od onoga što je komisija predložila prije. Koja su pitanja, koji su problemi? Danas je sa nama gospodin Patrik Gomez, jako mi je e, drago, on je glavni tajnak ACP država koji će nam govoriti o mandatu pregovaranja e, ACP. Također pozdravljam mnoge veleposlanike i predstavnik e, veleposlanstava tih država. Mi se veselimo o suradnji s vama u budućim mjesecima, dakle bez odlaganja ću riječ na 50 minuta e, govoreći Kunduni iz Europske komisije, Kristin Leffel iz as e Ne znam tko će biti prvi, kako ćete podijeliti vrijeme, ali evo, Kun, ti ćeš početi. Hvala, Linda. Da, prije svega puno vam zahvaljujem svima vama što ste organizirali ovaj sastanak koji je organiziran na vrijeme, jer kao što ste rekli ulazimo u novu fazu od usvajanja mandata za pregovaranje. Sad smo u situaciji kada i ACP i Evropska unija imaju mandate za pregovaranje Mm, formalno pregovori su počeli izmjenom pisama između gospodina Mimice i e, glavnog tajništva, tajnika ACP e, gospodina Gomeza. E, dakle, pregovori su već otvoreni i nadamo se njihovom nastavku. Surađivat ćemo s vama, želimo s vama se sastojati redovito i govoriti vam o napretku pregovora. Kao što znate, povjerenik Mimica je predstavio preporuke e, u siječnju, to je odboru DEVE, e, usvojile su odluke vijeća u lipnju i sada imamo pregovaračke direktive i treba reći da sve u svemu glavna karakteristika preporuka o kojima smo s vama razgovarali E, sadržane su u našem mandatu za pregovaranje. Tu se radi o strukturnom sporazumu sa FAO i tri snažna regionalna stuba, a radi se o pravno obvezujućoj prirodi sporazuma, zatim pojednostavljenju institucijskog um, okvira i glavnim strateškim prioritetima koji su identificirati, ali s druge strane smo jako dugo raspravljali zajedno sa državama članicama da bismo uskladili naša gledište o vrlo osjetljivim političkim pitanjima od kojih je jedno imigracije, no mislimo da je konačni ih dovoljno uravnotežen kako bi se moglo na njemu raditi, naročito kad usporedi mandat parlamentarne e, sa parlamentarnom rezolucijom. E, puno je stvari koje su jako snažno u sinergiji. E, suradnja nije bilo teško postići u njima, a to je iskorenjivanje siromaštva koje mora biti uključno u našem partnerstvu sa našim partnerima u Africi, Karibima i na Pacifiku, a drugo što je trenutno i dio Kotonu sporazumu, a to je poštovanje e, ljudskih prava, demokratskih načela i e, vladavina prava. To je nešto što mora ostaviti, ostati osnov naše suradnje nakon 2020. godine. Zatim apel za održavanje civilnog društva, o čemu se e, inzistira u rezoluciji. To je nešto što se također odražava i u direktivi za pregovore. Što se tiče usporedbe naših rasprava sa vijećem i onih naših e, prethodnih rasprava sa vama što odražava parlamentarne rezolucije. Mislim da možemo biti zadovoljni ishodom i, i konačnom pregovaračkom direktivu koju smo dobili. A sada dolazimo do usporedbe našeg mandata sa mandatom ACP-a i da ću stoga riječ Kristijanu, a nakon toga ću vam se ja opret e, obratiti da vam kažem što se očekuje sljedeće u procesu. Hvala Kun. E, nekoliko riječi s moje strane. Mislim da ne bi trebalo nikoga iznenaditi da sve u svemu e, politički okvir i političko gledište su vrlo slični u mandatu EU i mandatu ACP-a. Imamo i e, dodirne referentne točke, sve u u e, u kojem e, djelujemo je Agenda 2030. Mi pokušamo uskladiti sami sebe sa time i to smo već pokušamo nekoliko godina jer postoji konsensus o, razvoju i to treba integrirati, odnosno integrirati u našu politiku i to smo željeli integrirati u nacrtu mandata za o, pregovore o post-kotonu. S druge strane, na ACP-u postoji e, referentna točka na e, e, razini dugoročnih ciljeva Održavog razvoja. Postoje neke razlike, pa se naravno da očekuju neki izazovni pregovori, no neka područja kao što je mir, sigurnost, e, obrazovanje, e, investicije, radna mjesta, razvoj, kao i neke teme koje su osjetljivije za obje e, strane, kao što su migracije. Tu smo zapravo postigli vrlo slično stajalište što se tiče civilnog društva, ljudskih prava, e, vladanja su prominentni i u jednom i drugom mandatu, no stvari će se odvijati drugačije na obje strane kako budemo pristupili pregovorima. Stoga smo tražili, e, nastojali integrirati u naš mandat za Afriku, Pacifik i Karibe agende i prioritete koje smo uspostavili zajedno s našim partnerima. E, Agenda 2063 za Afriku. Imamo već zajedničku strategiju za Karibe. Ona već postoji nekoliko godina a to ona sadržava u onome što ćemo raditi u budućnosti. A što se tiče Pacifika, imamo političke ishode od strane PIFA i foruma za pacifičke otoke koje također možemo koristiti kao snažan temelj. Glavno područje gdje još uvijek moramo raditi kako bismo našli zajedničke osnove e, pojavljuje se u području buduće institucionalne arhitekture partnerstva, a ne u području politike kao takve. E, mandat ACP-a e, nadograđuje se na trenutnim strukturama, na postojećim strukturama. Mi smo pokušali iznaći nove oblike koje bi odrazile e, promjenu stvarnosti u ove tri partnerske regije Afrike, Kariba i Pacifika, a da se pritom sačuva snažna osnova u našim zajedničkim iskustvima sa e, cijelom zajednicom ACP. Mi znamo da na strani ACP-a još uvijek traju rasprave, naročito unutar afričke skupine, kako bi se dobio pravi profil, odnosno pravo tumačenje strukture za buduće pregovore. E, to je e, razlog zbog čega je povjernik Minica e, se složio sa prijedlogom da se donekle odgodi formalni početak pregovora kako bi se neke stvari razjasnile na strani afričke skupine u ACP-u, a zatim između afričke skupine i drugih partnera unutar ACP-a. Ono o čemu smo se svi složili e, je da nam treba više diferenciranja, odnosno nijensiranja između regija nego što je to bilo u prošlosti kako bi se odrazile različite stvari koje su dogodile u sve te tri regije E, u posljednjih nekoliko godina, dvadesetak godina od kad postoji e, sporazum u Kotonu. Jedan dio toga je e, sve važnije uloge regionalnih organizacija koje se povezuju sa pregovorima i kasnije koje će se pozivati sa implementacijom budućih sporazuma. Također imamo jasne smjernice od država članica Europske unije da, da izbjegnemo preklapanje struktura te da se što više uskladimo i povežemo sa budućim kotonu e, e, okvirom sa postojećim regionalnim partnerima kao što su zajednička strategija Europske unije i Afrike zajednička strategija Europske unije i Kariba. Ovo je potaklo mnoge rasprave na afričkoj strani i kao između afričkih partnera i partnera na Karibima i u Pacifiku. Mi znamo da će se 14. rujna afrički ministri sastati jer moraju sudjelovati u konačnom dijalogu sa svojim partnerima u ACP-u kako bismo vi mogli početi prave pregovore krajem rujna ili barem najkasnije početkom listopada. I konačno nekoliko riječi na kraju. Politički dijalog koji slijedimo i slijedimo u njemu vaše ciljeve, a to je da se pojača politički dijalog i dijalog E, u različitim područjima politike i da to bude što dinamičnije e, učinkovitije nego u prošlosti, a to uključuje da se ti sastanci održavaju e, redovito, a to će biti mm, prilagođeno svim specifičnim e, situacijama u partnerima, sugovornicima, a onda to možemo odvesti na različite razine, bilo razinu države, regije ili čak i potpunu razinu e, pregovora između ACP i Europske unije. Taj dijalog treba povezati sa većim angažmanom drugih dionika kao što je civilno društvo i drugi dionici u odnosima kako na europskoj strani, tako i na, u odnosima sa partnerima unutar ACP-a. I konačno parlamentarna dimenzija koju smatramo vrlo važnom jer želimo imati snažnu parlamentarnu dimenziju, želimo da se na regionalnoj razini unutar tri eh, regije Afrike, Kariba i Pacifike eh, E, pa dođe do e, što snažnijeg angažmana i povezivanja sa realnošću, ali također treba graditi na iskustvima koja već postoje i vidjeti kako modulirati te e, razine koje bi se mogle uklopiti u cjelokupnu razinu kako bi došlo do angažmana parlamentarne skupštine i da to bude aktivnije, znakovitije i sa većim sudjelovanjem nego što je to bilo u prošlosti. Evo, Linda, dajem ponovno riječ Konu koji će nam reći kako će se odvijati sljedeći koraci u procesu. Mislim da je vrlo jasno ono čime ćemo se pozabaviti kao našim sljedećim prioritetom je da nađemo trenutak koji će biti krajem rujna ili početkom listopeta da počnemo prvi krug pregovora između nas nas i naših partnera u ACP-u. Eto, to je eh, ono što se događa sada na eh, našoj strani. Kao što znate, povjernik eh, Mimica je glavni pregovarač na strani ACP ali to ćete čuti bolje od kolege. E, to će biti toga Liz, ministar vanjski, e, e, ministar vanjskih poslova Robert Dusse. Treba samo naći pravi trenutak za početak tih pregovora krajem rujna ili početkom listopada. Ovo prvi krug bi bio razmjena očekivanja i strateških prioriteta između dva partnera da vidimo kad budemo sjedili sjedili i gledali se u oči u oči kakva će biti struktura naših budućih sporazuma i da se pozabimo praktičnom organizacijom eh, u smislu kako ćemo ih strukturirati, kakvi će biti rokovi, odnosno vremenski raspored, odnosno i kako ćemo artikulirati eh, pregovore eh, o osnovama sa pregovorima o regionalnim stupovima. Evo, to bi bilo to dobro. A sada eh, ACP ima riječ. Hvala Linda, jako nam je drago što smo ovdje. Mi smo odgovorili na vaš poziv i evo nas u punom broju. E, i jako nam je također drago da je parlament prva institucija Europske unije koja je jako ozbiljno se počela baviti poskotuno sporazumom. To je vrlo važno i moramo na tome graditi. Govorit ćemo o nekim drugim specifičnostima naročito o financiranju, ali očito pristup ACP o ovome je da se postigne partnerstvo za 21. stoljeće. Mi se veselimo takvom pristupu, ali trebamo to graditi na akiju. Aki element je vrlo važan, to je dragocjeno i neophodno i stoga želim dakle govoriti o kontekstu naših ciljeva, naših e, e, nač, principijelnih smjernica a to je vrlo slično ono što je, o čemu je govorila komisija o našim zajedničkim prioritetima. Mi se tu e, dopunjavamo, iako imamo i neke razlike. Naši tematski stubovi se smatraju konzervativnim, ali to nije istina. Oni su pogrešno shvaćeni mi moramo biti inovativni i vidjeti kako ćemo se pozabaviti substancom, a substanca u smislu vaših rezolucije i onoga što je u pregovaračkoj direktivi komisije pokazuje nam da, nam je, da smo došli u srž ovih strateških pitanja, a to su univerzalna pitanja koje mogu zastupiti sve osobe, a to su ciljevi, dugoročni ciljevi ostvarivog održivog razvoja. I države ACP i Europska unija se moraju eh, eh, tu jako dobro postaviti na globalnoj razini. Dakle, SDG-ovi, dugoročni eh, održivi ciljevi državog razvoja su vrlo važno i zato naš AKI mora obogatiti naš pristup Govorili smo o migracijama i to će igrati vrlo važnu ulogu, ali za nas e, je migracije su vrlo važne, ali dio su našeg trećeg e, e, političkog stupa, a to je politički dijalog. I stoga pitanje kao što je migracija nešto u čemu se možemo udružiti jer migracije imaju globalni učinak ACP i Europska unija imaju po priliku da se to, na to kritički osvrnu također klimatske e, promjene. To je nešto na što se moramo kritički osvrnuti. To je kontekst e, u smislu ciljeva održivog razvoja ali također moramo mi reći, kao što ste vi rekli i kao što piše u Lisabonskom e, ugovoru, treba iskorijeniti siromaštvo. E, iskorjenjivanje siromaštva je nešto na što treba, na što treba obratiti jako puno pažnje, a naši stubovi nam to omogućavaju jer se tu se ne radi o e, izvozu roba, već o investicijama, uslugama, industrializaciji E, trgovina mora zapravo povećati konkurentnost naših država, a industrializacija E, mora počivati na tome. Drugi e, stup, suradnja, ne govorimo o pomoći, naravno da postoje e, pomoć za razvoj, Evropska unija želi tome za to odvojiti sredstva, no treba redefinirati suradnju za razvoj, želimo kapacitete koji će nam omogućiti da naša gospodarstva strukturno reformiramo i da zapravo pokušamo riješiti e, siromaštvo a što se tiče našeg trećeg strateškog stuba, to je politički dijalog, e, on zahvaća sve, jer politički dijalog se bavi ne samo političkim pitanjima, već i pitanjima ljudskih prava, temeljnih e, načela, kao, a i ostalih pitanja kao što su migracije. Tu moramo gledati na nijanse, ali moramo se baviti izvorom i e, osnovnim razlogom migracija. Dakle, treći stup nije samo institucijalna arhitektura koja ostaje kao što je u Kotunu. Ne, to je post-Kotuno, Kotuno za 21. E, stoljeće i to tako treba i gledati. Ali ako govorimo o tome, već smo počeli razgovarati o tome, što se tiče institucijalne e, arhitekture kakva je predložena u direktivi e, komisije, mi ne želimo zapravo e, e, ići u te regije jer tu još uvijek nema jako snažnih e, osnova. To je kao hobotnica bez glave. Mi želimo se usredotočiti ne na razvodavanje stvari, ne stvoriti dojam da su temelji slučajni. Ne, želimo da temelji budu snažni, želimo da dođe do subsidijarnosti i stoga smo vrlo sretni da parlament E, e, o tome razgovara i komisija nas to, na to upućuje i da i komisija i parlament u tome igraju ulogu. Želimo biti usredotočeni i učinkoviti. Imamo regionalne sesije parlamenta u koje se moramo uključiti. Ne smijemo se odmaknuti od osnaživanja temelja što se tiče institucionalne arhitekture. E, e, je i e, to će početi u, u najkasnije početkom listopada moramo se usredotočiti na temelje. Mi smo jako sretni sa institucionalnom strukturom, ali E, moramo početi od e, temelja i moramo se dogovoriti o tome što će biti srž, što će za to e, temelji mora biti snaži, a ne nešto što je samo ostatak drugih stvari koje se događaju. Naše sveobuhvatne teme koje smo naveli u našem memorandumu, a to je politički dokument, time pokušavamo sažeti cijeli dokument eh, pregovaračkog mandata. Moram, želimo vidjeti onu osnovnu agendu koja mora biti sveobuhvatna, eh, a ki ono što imamo sada Imamo 350 e, e, milijuna za ACP, e, zatim imamo jednakopravnost spolova, dakle to pitanje roda i spola su vrlo važna za Afriku, Karibe i Pacifik. Moramo zadržati tu dvostruku dimenziju, a ne prikloniti se jednoj na uštrb druge što može dovesti do fragmentacije. Te sveobuhvatne teme se također odrađuju u temeljima i odrazličite se i u specifičnostima sa svaku pojedinu regiju. Kad govorimo o ranjivosti i izgradnji otpornosti, e, e, čak i ako nemamo stup ili temu u našim strateškim prioritetama, za to moramo to kao sveobuhvatnu temu. Također želimo izabrati e, što se tiče promjena, klimatskih promjena, recimo upravljanje oceanima. Imamo zajednički interes za to kako se oceani zagađuju, moramo, se, moramo to pokušati riješiti. I također e, što se tiče dugoročnog cilja 16, e, kako da omogućimo e, ljudima pravo na pravdu kao jedno od temeljnih ljudskih prava. Dakle, puno je konvergencije, puno je i razlika, ali po puno je konvergencija gdje se možemo složiti. Moramo vidjeti kako je institucionalna arhitektura naglašava naglasak na financijsku podršku. Ako to budemo radili, a mi podržavamo ono što je rečeno, slažemo se da želimo pristupiti Eh, resursima vrlo eh, transparentno i učinkovito. A da bismo bili učinkoviti, eh, ključno je upravljanje. To je uvijek bilo važno i to se mora odraziti u svim našim sporazima. Dakle, moramo biti oprezni. Ako je jedan entitet koji će pregovarati, bilo država članica, odnosno skupina država članica Afričko-Karibske skupine, ako se to ne odrazi u onome što će biti financijski e, resursi, ako to bude fragmentirano, ako to e, bude samo u komadićima e, dodijeljeno recimo za neke države Kariba, pa zatim Subsahare, zatim za Pacifike, onda zapravo gubimo na konzistenciji i koherentnosti onoga o čemu smo se dogovorili. Cijenimo to da smo došli do zaključka da treba razmijeniti iskustva i vjerujem da ste dobro eh, rekli kad ste E, kad je parlamentarni odbor i izvjestitelj to predložio i e, odobrio. Vidimo budžetizaciju u pozitivnom svjetlu jer to pojačava transparentnost i odgovornost za taj novac svih građana Europe, ali mi moramo zapravo se i e, Eh, ograditi, mora, to mora biti učinkovito, mora dovesti do razvoja. Recimo kad se sutra budemo bavili Iranom ili pridruživanju NATO u borbu protiv eh, u obrani sigurnosti, E, moramo e, imati na umu određeno vrijeme, određeno proticanje vremena i moramo tako e, raspodjeljivati taj proračun. U ovom trenutku se to ne odražava u direktivi, o tome moramo razgovarati sa komisijom. Eto, tu, bih, tu bi bio kraj moje prezentacije jer imamo i druge članove u našoj centralnoj pregovaračkoj grupi, zatim imamo veleposlanika iz toga i tako također imao ovaj našeg predsjednika e, odbora veleposlanika koji će nam e, e, više reći, ali molim da se uključite u raspravu jer mi vjerujem da je rasprava najvažnija stvar. Hvala svim govornicima. Prvi puta razgovaramo o ova dva mandata i pokušavam čitati između redaka o tome koje su to recimo stvari u kojima se ne slažete jer svi se slažete e, e, sa onime što je rekao parlament, a s druge strane kažete da imate i razlike u mišljenjima. E, a, tek smo se vratili sa e, godišnjih odmora, evo dobili smo mandate e, u pojedinostima, ali možda možemo vidjeti koje će to biti prave, ako mogu reći, problemi u e, pregovorima. Gledam kakav je prijedlog komisije o financiranju, ne vidim što tu piše, možda vi možete objasniti i također što kaže prethodni sporazum, kakve su razlike, što nedostaje, to bi možda moglo nam pomoći da na, proučimo stvari kod kuće, da vidimo što nedostaje u ovim prijedlozima i kako ti mandati mogu funkcionirati. Vidim tri odvojena dijela u komisijnom prijedlogu, a koji se tiču ACP-a. Bez sumnje, to će postati jasnije, to neće više biti tako kodirani jezik koji smo do sad čuli. Dakle, prvi eh, govornik je Norbert Neuser koji je naš izvjestitelj koji nam možda može za početak nešto reći. Hvala lijepa Linda i hvala govornicima. Zahvaljujem i na parlamentu, parlamentarcima jer započeli smo kao prva institucija i doista odradili svoju zadaću. I mi kao parlament doista možemo e, i e, izvršiti određen utjecaj na dolazeće pregovore. E, mislim da je dobro čitati među recima, te ukupno gledano možemo reći da smo postigli dosta pozitivnih elemenata i sad kad elemente započinje pokrivena su sva otvorena pitanja poput borbe protiv siromaštva, dobrog e, upravljanja civilnog društva, pristupa e, pravosuđu, e, rodne jednakosti, promjene klime. Sve je to uključeno što smatram iznimno pozitivnim. Evo gdje ja ipak nazirem neke probleme, a odnosi se na određene instrumente za budućnost, a osobito njihovu parlamentarnu dimenziju. Mislim da u jednom trenutku Europski parlament je donio zaključak koji je vrlo blizak ACP-u i Znam da i među državama članicama u Europi ima problema e, koji se odnose na dimenziju GPA. I direktive za pregovore u e, lipnju odnose se na e, parlamentarnu dimenziju regionalnih partnerstava. I pa mislim da je već rečeno da Geber nije e, konzervativna, već e, jedna uobičajena struktura koja e, može zapravo rezultirati novim profilom i doista smo mi e, blizu, e, bliski stajalištu ACP-a. I moje pitanje odnosi se upravo na to, odnosno na e, budućnost GPA. Nadam se ne na razini regionalnog partnerstva, već me zanima i um, jedna šira svjetska dimenzija. Želim znati i kako ćemo mi kao evropljani e, odgovoriti na e, pitanja koja se odnose na e, ovo što smo čuli od glavnog tajnika i što bi trebao biti nastavak svih ovih e, pregovora. Možemo naravno nastaviti s dijalogom, ali je pitanje kako upravljati e, time i imat ćemo godinu i po dana za e, pregovore, a Komisija ostaje e, na toj poziciji još godinu dana, pa ćemo morati raditi brzo i vjerojatno da e, bi trebalo ubrzati postupke da bismo dobili e, jači dijalog. Da, govorimo o razdoblju prije samih izbora. Evo sljedeća govornica Teresa Jimenez. Hvala vam lijepa, govorit ću španjolskim. Vjerujem da mandat za ispregovarati novi sporazum jest doista velika prilika i ako se radi već i govori o datumima, mislim da je važno istaknuti da eh, da smo pod predsjedanjem Meksika uspjeli ispregovarati eh, doista eh, dobar sporazum. Međutim, mm, mislim da je upitno hoćemo li ovo uspjeti zaokružiti i završiti prije isteka mandata. Mislim da je države članice AKP-a, odnosno njihova veličina predstavljaju i određeni izazov, a i naravno različitosti s kojima smo suočeni. E, I e, mislim da 16. cilj koji govori o miru, sigurnosti i jačanju institucija e, je osobito važan jer se odnosi i na borbu protiv terorizma, globalne ugroze. I to je preostala e, prijetnja i mislim da je e, to posebno važno za e, istočnu i središnju e, Afriku. A imat će i utjecaja na države, na AKP države. Sljedeći, Marija Arena. Hvala lijepa. Ja sam e, ovdje upravo e, da bismo razgovarali o AKP-u. Ja nisam članica DEVA. I možemo sad razmatrati što se sve postiglo i na zajedničkoj parlamentarnoj skupštini unutar Europskog parlamenta i tako dalje. Zajednički e, cilj imamo i što se tiče e, interparlamentarne skupštine i možemo doista zajedno raditi s nacionalnim e, parlamentima regije AKP i razmatrati postignuto e, nakon sporazuma iz Kotonova. Pa isto tako i AKP e, treba zapravo e, zajedničko stajalište e, izraziti, te je važno za interparlamentarnu skupštinu da ukoliko dođe do odobrenja ovakvog sporazuma o čemu dvojbe nema, da nećemo moći djelovati samo regionalno budući da ima pitanja koja su zajednička za sve. E, od istoka do zapada pa do juga Afrike. To se naravno odnosi i na promjenu klime koja utječe na AKP partnere jednako kao i na Europu. I ne možemo tu samo e, regionalno djelovati niti možemo e, partnere dijeliti, već ih trebamo okupiti na zajedničkom cilju. Druga je stvar da unutar Evropske unije e, imamo e, i strateška partnerstva s Afrikom i imamo i situacije toga da netko želi istupiti iz e, postkotonu e, pregovora. Pa bi željela znati kako je stajalište komisije o tome. I trebamo li ulaziti u takve pregovore ukoliko e, se zapravo minira sve ono što je postignuto kao postkotonu. vidjela sam smjernice za postkotonu, a koje naglašavaju pitanja gospodarstva kao čimbenika razvoja. To je nešto s čim e, svakako se treba pozabaviti, ali pitanje je na koji način i kako osigurati borbu protiv nejednakosti, korupcije i slično, te bude li nam e, gospodarstvo prioriteti iznad razvoja i imat ćemo onda e, gospodarstva kakva e, sada postoje u Africi, no Evo sad Marija Hojbuk. Hvala lijepa. Rado ću govoriti i obrati sam na njemačkom jeziku. Velika hvala na poslu koju ste učinili. Hvala i komisiji što ovaj pregovarački mandat je objelodanjen, jer zaista smo dobili veću razinu transparentnost, transparentnosti, a parlament je taj koji je transparentan i svakako je dobro da se sve to skupa vidi. Hvala na tome i pohvale. Nekoliko pitanja bih želio uputiti. Počela bi sa sljedećim. Migracije u mandatu za pregovore Europske unije piše izričito da članak 13. E, u sporazumu iz Kotonua treba ojačati. U tome možemo pak prepoznati da Europska unija jest e, ujedno e, uključena u sve ove pitanja migracije. Sve karte su na stolu. Izuzetno je veliko pitanje u Europskoj kako ćemo to, koja će to biti cijena, što će Europa objelodaniti i na kraju treba platiti kako bi se kontrolira ova nezakonita migracija. Ako pogledamo da uopće se nismo susprezali pregovarati sa Bašar diktatorom, ako financiramo milici, pripadnike milicije iz Libije i financijske se dajemo, onda me zaista brine kako ćemo to pitanje o recimo pitanja samih ljudskih prava e, postaviti na ovaj način. Još nešto me zanima, a to je međunarodna suradnja u podpoglavlju mandata za pregovore vijeća u kojem piše općenito samo sljedeće da suradnja mora biti ojačana Europska unija i AKP. Ja sam to tako shvatila da to bude i na raznim međunarodnim forumima. A postavlja se pitanje koje su to teme koje su to teme koje želimo obraditi u okviru Ujedinih naroda. Da li je to više od onih horizontalnih pitanja koje se spomenuli, da li idemo i izvan tog okvira, imate li možda konkretan primjer? Možda bih ja mogla dati jedan primjer, to je pitanje oporezivanje, da se odustane od OECD-a pa pređe na razinu Ujedinih naroda. Možda bi to bilo nešto na čemu bismo mogli zajedno poraditi. Ako imate ideje, svakako bi me zanimalo koje su to ideje. Naravno, sve mora biti e, izvan ovih horizontalnih pitanja i mora biti šire od toga. Još e, dvije točke. SDG-ovi, vi ste govorili o potrebi e, da ih se unaprijedi. Međutim, u mandatu za pregovore piše samo općenito kao nešto što uzimamo u obzir kao činjenicu, međutim čini mi se da je to e, uobičajeni pristup tehnički, trgovinski pristupi. Dakle, u poljoprivrednoj politici ćemo nastaviti kao i do sada, međutim nemamo ništa konkretno o tome kako možemo pospješiti održivi razvoj. Željela bih ipak čuti jedan konkretan plan kako možemo e, ciljeve održivog razvoja e, ipak unaprijediti. Dakle, ne možemo raditi kao do sada i ako pogledamo što se događalo ovo ljeto i koje nije još za nama, pokazalo je ovo ljeto što nas čeka u budućnosti. Pa evo, ja dolazim iz poljoprivrednog sektora, iz e, dosta kišnog područja, međutim, naše travnjaci više nisu zeleni, već su smeđi. To je budućnost i tu nam trebaju konkretni e, stvarno mm, konsekventni planovi. Još nešto, EPAS, e e, dakle sami trgovinski sporazumi, ako smo iskreni, onda mnogi nisu rodili uspjehom kako je to zamišljeno, kako ćemo se ponašati prema ovim trgovinski sporazumi, da li će se samo preuzeti kao postojeći ili će se ponovno pregovarati o njima, ne znam kako je to zamišljeno. Prije svega, kako se to može povezati sa pan-afričkom gospodarskom zonom koju treba e, ustrojiti i koja se upravo izgrađuje, kako će se stvari tu povezati ili će pak i pregovori ići usporedo, što mislim da ne bi bilo jako smisleno. Mislim da moramo stvari sažeti na jednom mjestu, jer inače nećemo imati rezultate. Još jedno pitanje, a to je zajedničko upravljanje sredstvima, što je do sada dosta dobro funkcioniralo. Međutim, Postavlja se pitanje da li ćemo i nadalje nastaviti tako, zbog toga što smo eto zaključili da su stvari tekle dobro, Evo, mnoštvo pitanja. Želim vam unaprijed zahvaliti na vašim odgovorima. Thanks, Maria. And then Cecil Hvala lijepa, Marija. Zatim Cecil Kenge, a zatim vele veleposlanici koji će se javiti za riječ. Gospođa Haziz Barud iz Čada želi uzeti riječ nakon toga. Cecil Kenge, izvolite. Hvala lijepa, Linda. Vrlo kratko se obraćam s dva pitanja. A koja e, su spomenuli prethodni govornici. Prvo se odnosi na to kako će se jačati parlamentarna dimenzija u budućnost unutar interparlamentarne skupštine, odnosno e, kako će se to e, postići unutar e, država AKP-a. Pa ta skupština se očito treba ojačati. Zanima me na koji način se to namjerava postići a postoji određeni razlozi za to jačanje. Na, zanima me čisto tehnički kako ćete to e, postići. A tu je i financijski okvir te kako će se podržati novi sporazum. Želim znati više o tome e, kako će to funkcionirati. Sad ću dati riječ eh, gospođi Aziz Barud, koja je na čelu skupine eh, veleposlanika, a i veleposlanik Toga također u ime pregovaračke skupštine se želi obratiti. Gospodina Juem Pledi. Rukom je pisano, pa mi je teže pročitati. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice što ste mi dali riječ da se obratim članovima parlamenta što je sjajna prilika za AKP stranu da možemo govoriti o pregovaračkom mandatu AKP-a i i okviru e, postkotonunskog e, sporazuma. Dakle, čuli smo e, dosta informacija i snažne reakcije i možemo reći da pregovarački mandat za AKP je zacrtao glavni tajnik koji e, pozorno prati aktivnosti e, AKP skupine i kao što ćete vidjeti nema većih razlika e, u mandatima. Razlike se više odnose na strukturu. Te vjerujemo da ideje, da teme koje su pred nama, koje su na stolu, e, su e, potkrepljene adekvatnom dokumentacijom, da, tako da možemo nastaviti, ali najteže započeti e, pregovore. Dakle, gospodin Kunde je rekao da ćemo govoriti o strukturi e, budućeg sporazuma, o organizaciji, o e, rasporedu. E, naravno i to je za nas vrlo važno, odnosno važno je stajalište o različitim temama. A i tu ima razlika. i e, s temama zapravo želimo im pristupiti postupno e, raditi na jednoj po jednoj. E, I predsjednik pregovaračke skupine od strane AKP p-a, ukazuje na spremnost za početak pregovora. Glavni tajnik je rekao da se radi na poboljšanju ove situacije, a postoji e, veći broj pitanja koje su za nas važna, dakle neka opća pitanja, pa zatim evropski dokument e, također. I ako bude dobre volje, mislim da možemo e, odraditi dobar posao. E, unutar AKP-a ima razlika. ali moramo jednako tako e, sa sigurnošću znati kakvo je stajalište Europske unije. AKP e, dobro surađuje u pogledu pregovora. i imamo e, zajednički e, temelj, zajednički temelj koji e, proizlazi iz onoga što je Europska unija zadala kao okvir i vjerujem da možemo krenuti prema dobrim i korisnim pregovorima i da ćemo negdje najkasnije krajem rujna e, ili početkom e, listopada e, i započeti taj rad i da je važno surađivati unutar interparlamentarne skupštine. Vjerujem da će doći do nove definicije europskog e, mandata i razmotrite li e, sada e, staro partnerstvo i to s obe strane, vjerujem da je postignut napredak. Hvala. Gospođa Aziz Čada, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Želim pozdraviti sve nazočne. Isto tako je zahvaliti na prigodi što eto u ovom okviru možemo razmatrati sva ova važna pitanja i isto tako u jednom prijateljskom tonu, a isto tako i neformalno e, razmjenjivati naše mišljenje. Svi mi moramo biti svjesni koje posebice točke su važne i koje još valja dodatno razjasniti. Mi smo spremni, imamo isto tako i pregovaračke mandate, a isto tako svjesni smo i znamo na što se moramo posebice usredotočiti i gdje moramo biti jasni kada pristupamo, kada govorimo o postkotonovskom vremenu, to je jasno. S time što eto, je suradnja bila dobra u zadnjih 40 godina, u posljednjih 15 godina geostrateški se mnogo toga dogodilo i pitanje okoliša koje je isto tako postalo noseće i važno pitanje, sve to je postalo znači dosta značajno kako bi upravo i pregovori e, dali u budućnosti, oslikali budućnost koja je puna izazova. Pri tome smo mi možda ipak e, pragmatični, a i moramo biti možda jasniji u svim postavljenim ciljevima. Riječ je bilo o pitanjima okoliša, o pitanjima migracija. Sve to su horizontalne teme koje se tiču svih nas, a i koje su podjednako važne za sve nas ova pitanja ne možemo naprosto e, izuzeti iz konteksta raspravljati na osobu o svakom pojedinom pitanju. Naravno, imamo obavezu i dužnost da se pozabavimo svime time. Kada je reč o regionalnim stupovima suradnje, tu je potpuno jasno da ne smijemo izgubiti iz vida da sve regije a, B i C regije kao takve imaju neke posebne značajke, te isto tako i e, neke kriterije koje treba uzeti u obzir. Jako važna su zajednička pitanja horizontalne naravi koje se tiču i međuparlamentarne suradnje. Upravo ta pitanja moraju se obuhvatiti. Konsolidirano se valja usredotočiti na njih kako bismo i u neformalnim raspravama mogli dati i tražene odgovore. Ciljevi Afričke unije, odnosno komisije, odnosno e, Unije afričkih država, svakako će se još e, tijekom rujna pojasniti i svi smo svjesni činjenice da nemamo pravo učiniti bilo kakve pogreške. Da ne smijemo se raspršiti e, i na taj način pristupiti e, dakle ovim pitanjima. Ne počinjemo od nulte točke, puno toga je ostvareno i dosadašnji napori i sve što je ostvareno, na tome možemo izgrađivati budućnost. Sredinom rujna imamo e, sastanak Afričke unije u sklopu Evropske unije poveli smo mnoštvo rasprava i na sastancima na vrhu također su obrađena sva ova pitanja. Sigurno ne predlaže se ništa drugo nego li ojačavanje samih regionalnih osobitosti. Međutim, temelj a isto tako i sve ono što je ostvareno na zajedničkim e, zajedničkim naporima u zadnjih 40 godina ne smije se zaboraviti niti ignorirati. Bilo je riječi o tome da moramo biti konkretni. Mnogi naši parlamentarni prijatelji su uvijek iznova upozoravali da moramo biti konkretni kad je riječ o pitanjem razvoja, parlamentarnoj suradnji, ap i tako dalje. Sve ovo moramo oživotvoriti jer e, kada ćemo završiti e, i započeti formalne pregovore, tada već moramo imati osnove i moramo znati što je to važno za naše europske prijatelje. Jer sa zastupnicima počinje sve i završava sve. Zbog toga ta pitanja ne smiju ni na koji način biti izostavljena. Iz vidokruga moramo također iskoristiti priliku koja nam se pruža. Hvala vam lijepa. Hvala. Prevoditelji su nam dali još dodatnih 10 minuta i ne mora ni biti 10 minuta, ali mogu vam dati riječ, nisam zabilježila vaše ime prezme Arke. Izvolite, predstavite se našem odboru. Hvala lijepa. Zovem se Mohamed Ige. Dolazim iz eh, misije Afričke unije ovdje u Briselu. Vrijeme nakon kotonu Završku uniju ovo izuzetno važno razdoblje, jer dugoročna suradnja s Europskom unijom za nas je izuzetno važna i značajna. Svi znamo da učinkovitost e, i djelotvornost ovog partnerstva stoje u prednjem planu i da su važni jednako za nas kako i za Europsku uniju. Partnerstvo mora dati konkretne rezultate E, građanima i građankama. U ovoj suradnji s Europskom unijom danas je ipak riječ o područjima koje se e, tiču i Afričke unije i Europske unije. Postoje različiti procesi koji utječu na neučinkovitost. Afrička unija radi na zajedničkom dokumentu za razdoblje nakon 2020. godine 21. ožujka izvršni odbor u Kigaliju je donio smjernice za izradu jednog takvog dokumenta i u ovom trenutku sada dovršavamo rad na samom dokumentu u srpnju tijekom 31. sastanka Afričke unije. E, šefovi država i vlada dugo i na široko su raspravljali ovim pitanjem predsjednika komisije e, službeno su zamolili da o tome izvijesti Europsku uniju kako bi se i ove teme postavile na e, dnevni red rasprave AKP EU 14. rujna, dakle za dva tjedna u Addis Abebi se održava poseban sastanak E, izvršnog odbora Afričke unije, što znači da će u okviru ovog sastanka sudjelovati ministri vanjskih poslova Afričke unije. Upravo ministri koji su zaduženi za pitanje AKP EU e, sastat će se kako bi e, dakle zabilježili zajedničku poziciju Afričke unije. I to upravo usredotočeno na razdoblje nakon 2020. godine. Hvala vam lijepa. Mm, nadamo se dobiti izvješće sa ovog sastanka. Sada riječ je refleru e, kako bismo dobili završne komentare. Tri minute svakom stojim na raspolaganju. Hvala lijepo. Hvala Linda, hvala i svima koji su javili. Ja ću pokušati biti kratak, ali želio bih započeti sa onim pitanjem koje ste vi postavili pokriva doista one ključne segmente i to je mislim što je upravo postavljeno kao ključ rasprave. Prvo je struktura samog sporazuma i mislim da kao je kazao E, temelji nisu za nas e, nešto što je e, stalno, nije nešto što ide u geografske ili ide izvan geografskih stupova. Ono što je fundamentalno jest upravo to. Ako želimo sporediti stvari, dakle, ovo je fundamentalna znanost, a regionalni su primijenjena znanost. A naši ključni odluke kad je riječ E, isto tako, temeljem toga ćemo ovo primijeniti na dva ili tri geografska područja, Afrika, Karibsko i Pacifik. E, to ima smisla jer očigledno ukoliko uzmem e, dakle, gospodarske izazove, ukoliko pogledamo migracijska pitanje, mir i sigurnost, klimatske promjene, u svakom od ove od ove tri regije, kalibriranje upravo ovih pitanja jest potrebno sami prioriteti i načini kako se e, valja pristupiti ovim problemima. Sve se to mora e, započeti, ali moramo započeti zajedničkim e, dakle, temeljima koji su zacrtani. To je isto tako i Odgovor na pitanje Marije Nas i pitanje koje je postavila zajedno s drugima, to je, mislimo da usporedne rasprave vezano u strategiju nije pravi put kojim bismo trebali kročiti to je naravno fundamentalno u svom značajnu i naravno da ćemo o tome raspraviti u regionalnom stupu, ali neće se smjeti događati usporedu s time u nekom drugom univerzumu upravo Dozvolite da to kažem, s sam čuli tri veleposlanika koji su uzeli riječ iz Afrike, e, čini se da tu postoji ipak neki novi odgovori na postavljena pitanja, što pokazuje da je to rad u tijeku i da svi se nadamo da ćemo idući nekoliko tjedana moći pronaći e, jedan konvergentni pristup svim ovim pitanjima i naći način kako da ih obradimo. Drugo, institucionalne strukture E, to je nešto što je povezano sa svima ovime. Mislim da naš mandat e, kako ga mi gledamo, ne gleda stvari crno-bijelima, već e, institucionalne strukture moraju odražavati i biti bolje usuglašen sa onime što će biti struktura samog sporazuma. Zbog toga osnaživanje samih sastanaka između europske strane i afričke strane, te isto tako Afrika afričke, odnosno evropske strane i karibske i pacifičke strane. To je zapravo služno bilo na ministarskoj razini, bilo na izvršnoj razini, bilo na razini parlamentarnih e, izoslanstava. Nije riječ e, o isključivosti na e, ministarskoj razini i sam mandat govori o tome ukoliko dakle primjenjujemo fundamentalnu znanost u strukturi sporazuma. Svakako želimo da se to ocrta i u institucionalnom okviru i strukturi. Kako će to izgledati i kako će rad e, na tome izgledati, to je stvar pregovora. Mi gledamo na naš način, a e, partneri pa gledaju na svoj način na izgradnju strukture, ali svakako možemo siguran sam pronaći rješenje sve dok e, smo istih ishodišnih i polazišnih osnove da će institucije reflektirati sve ono što e, mi vidimo u samom sporazumu. Time prelazim na financijsku pomoć. Financijska pomoć, naravno da će očigledno biti financijske pomoći, prijedlog koji smo mi uputili i koji se prvno raspravlja je e, u okviru višegodišnjeg financijskog okvira koji je jedan od načina kako smo mi predložili komisiji, a isto tako u pregovorima sa proračunskim e, ovlastima i vlastima te vijećem, što svakako daje mogućnost da i s vama e, dajemo jedan okvir, a sa austrijskim predsjedništvom i sa vijećem sve skupa pregovori mogu e, nam osigurati jedan značajan iznos koji će dati ujedno i indikaciju tomu koliko indikativno u pojedinim geografskim područjima možemo imati u e, dakle, e, idućem razdoblju. Četvrta točka, a to je sama srž sporazuma gdje mm, mislim da se tu ne mora puno gubiti riječi, ali osnaživanje i proširenje svih eh, ovih točaka, znamo eh, gdje su točke eh, eventualnih mm, nesporazuma, ali još nešto, dakle, što se tiče vremenskog roka. Moramo biti ambiciozni, ostati ambiciozni u svakom pogledu. Počet ćemo početkom listopada i ići što je to brže i što dalje je to moguće u okviru mandata postojećih institucija. Dozvolite da podsjetim da komisije može nastaviti radom do kraja listopada, ali parlament će imati izbore malo ranije tijekom iduće godine i stoga mislim da AKP i pregovori moraju ići što je to brže, što je bolje moguće doći do točke do koje možemo doći i doći do krajnog rezultata. U međuvremenu pak, a isto tako i kao što je kao što je istaknula medija Hojvuk, želimo da bude transparentan ovaj proces, mandat stoji na raspolaganju i objelodanjanje i u okviru radne skupine i kroz evropski parlament želimo se redovito naći, razminjati mišljenje, vidjeti koje su teme, koje su važne i nadamo se uspješnom završetku. Hvala lijepa. E, gospodin Gomez, e, će dobiti za riječ kako biste vi mogli upotpuniti. Hvala lijepa. Upravo odgovarajući na pitanje koje je postavljeno o SDK-ovima horizontalno, naravno Marije upravo postavlja to pitanje kako možemo biti specifični primjerice e, arhitektura međunarodne financije koja nije OECD, niti Europska unija, niti zapadni svijet. Možemo sve ovo staviti u multilateralni kontekst u jedinim narodima, stoga u jedinim narodima možemo postaviti pitanje slično i migracijska pitanja kada govorimo o specifičnostima Magrebske evropskih država postoji e, globalni pristup e, zakonite migracije. Moramo proanalizirati, vidjeti kako podupreti cijeli proces, jer isto tako pod je u Maroku koja nam omogućuje da e, stvorimo zajednički program aktivnosti i da želimo zajednički surađivati. Pitanje terorizma, sigurnosti, E, to je nekoliko aspekata obuhvaća. Fundamentalni je e, siromaštvo, drugo restrukturiranje društva i da li sudjeluju e, dakle stanovnici u tome, a Zbog toga imate mlade vojnike e, i koji će uzeti pušku AK-47 u ruke jer nemaju ništa drugo za raditi. Stoga strukturirano društvo i sve gospodarske resurse moramo suzbijati terorizam na više razina a i ne samo e, provedbom zakona, već i mobilizacijom, e, dakle i uključivanjem civilnog društva i tipov investicija, dakle ne investicije koje će transferirati cijene i investicije koje će uzeti vrhnje i koje će uzeti ono najbolje, već e, inkluzivne investicije kako se može i na taj način funkcionalno osigurati mir i blagostanje, a bez ovih segmenata nema sigurnosti. Mislim da je pitanje migracije koliko god kompleksno bilo, nismo došli ono, do one točke do smo htjeli, ali moramo nastaviti. Krijumčarene ljudi, a isto tako pitanje kamo taj novac odlazi, da li zaista ide u korist onih kojima je potrebno. Ne da imamo samo fond, već kako se fond koristi, kako se upravlja tim fondom i kako se sustavno može doći do ciljeve kako bismo potpunili pojedine zadatke. I upravo zbog toga zajedničkim e, parlamentarnim odborom te i pod odborima koji žele staviti na dnevni red sve one akcije, to nam nedostaje. Znači, e, se, epizodički se nalaze, ove međuparlamentarne skupštine dolazi do kontakta, međutim program akcija koje će zajednički biti u tragu i na tragu onoga da se konkretno obrade sva ova pitanja. Toliko sam htio kazati vezano uz sve primjeri koje su bile. Jan, jednu minutu, završna riječ, a prevojte su slobodni otići ako mislim. Hvala na ovim komentarima. Podsjetimo se, da dakle, govorimo o stupovima i, dakle, stupovima koji će oslaviti ako nemamo jasne temelje. Naravno da želimo snažne temelje svega, ali želimo isto tako i prepoznati sve one promjene do kojih je došlo trenutak kad je potpisan dakle, sporazum iz Kotonua, Afrička unija još nije bilo forum pacifičkih eh, država tek je bio u nastajanju u svom sadašnjem obliku. Zbog toga se bavimo sa različitom realnošću danas nego prije različitim razinama ambicioznosti i ono je eh, upravo potrebno da se kroz jasne regionalne stupove eh, gradi na ovim snažnim temeljima sdg kao što sam istaknuo i kao gospođa Hojbel istaknula i gospođa Arena, ostaju e, važan e, segment koji nas e, dovodi do holističnog pristupa u kojem se uklapaju i poklapaju različite političke strukture. Ako pogledamo sigurnost i mir, ako govorimo o upravljanju migracijom, oni sami kao takvi su različiti u Pacifičkoj regiji i u usporedbi sa e, centralnoafričkim republikama i sada bi bilo besmisleno da imamo jedinstveno rješenje zbog toga ovakav novi pristup koji nam omogućuje da radimo kroz zajedničke e, ove e, temelje za zajednički pristup problema. Još jedan komentar, ne znam netko je istaknuo da pokušate čitati između redaka kako bismo iznijeli ono što E, jeste namjeravano. Mi smo jednostavno ljudi, dakle, nemojte čitati između redaka. Moramo vidjeti da li unutar redaka možemo umetnuti ono što želimo ostvariti. Hvala lijepo. Ovo je početak e, jednog intenzivnog pregovaračkog procesa. Nadam se da ćemo u našim budućim sastancima doći to. daljnjih koraka. Hvala veleposlanicima, govornicima, E, evo, završavamo za sada i nastavljamo u 14.30 minuta. Hvala i prevoditeljima za ovom, na ovom dodatnom vremenu koje su nam stavili na raspolaganje. Hvala.